Good morning everybody, welcome to our session of... Dobro jutro želim svima na današnji sasnak. Svi ste dobili dnevni red. Ako nemate nikakvih komentara možemo ga smatrati usvojenim. Imamo nekoliko obavijesti. Kao što znate, ovaj sasnak se emitira preko web streamita i u e-meetingu. Sad je pod brojem 96 a u dokumentima za sastanak imate obavijest e, o IMCO misiji u Kini, u Šangaju i Hanzhou. Misija je bila od 17. do 19. srpnja. U delegaciji je bilo šest e, članova našeg odbora. Marlena Mici je vodila delegaciju, zatim su bili Birgit Kolnangen, Otmar Karas, Ines Vajder, Nikola Danti i Marko Zulo. Neke glavnih tema bile su carinska suradnja između Europske unije i Kine, zatim paket dopara, sigurnost proizvoda i borba protiv krivotvorina, elektronska trgovina, mogućnosti i izazovi za razvoj i danju uporabu umjetne inteligencije. Obavijest je dostupna na engleskom, a u drugim jezičnim varijantama bit će uskoro dostupno. Također ste svi dobili zapisnik eh, sa sastanka 3. Eh, rujna. Ne vidim da ima ikakvih eh, komentara, dakle to smatramo usvojenim. I sada Idemo na prvo izvješće sa trijaloga. Radi se o a, pristupačnosti. Morton je izvijestitelj. Morton, izvolite imate riječ. Hvala predsjednice. Evo, drago mi je čuti da ste imali uspješno putovanje. Ja sam trebao, trebao sam vam se pridružiti, ali nisam mogao bio samo u Danskoj. Isto divno mjesto. Dobro, dakle evo, imali smo šesti trijalog na ovu temu prošli tjedan u Strasburu i sa zadovoljstvom mogu reći da smo ostvarili značajan napredak zato što imamo novo predsjedništvo između osloga austrijsko dakle austrijanci su nam se pridružili i dok smo mi ostali bili na godišnjem oni su puno radili kako bi kako bismo imali s čim početi početkom godine. Dakle, vjerojatno sjećate da su pregovori počeli ranije ove godine, još tijekom bugarskog predsjedništva i usprkos velikom naporu kako bi se to okončalo, nismo to uspjeli. Nažalost, postalo se nemogućim za Bugare, jer je treći trijalog u lipnju bio otkazan. Bugari su radili na tome koliko god je to bilo moguće, tako da su Austrijanci e, stvar preuzeli u svoje ruke i stvari su se počeli pomjerati. Dobro, naravno nismo sve riješili, ostvaren je određen napredak. Prošlog tjedna austrijsko predsjedništvo je htjelo željan mandat e, od država članica kako bi pregovori mogli iznapredovati. Prije zadnjeg trijaloga imali smo osam nerješenih e, točaka. Države članice su dakle dale ažuriran mandat e, na pet od ukupnih osam točaka. Na zadnjem sastanku uspio smo ostvariti dogovor o samoposlužnim terminalima. Svi samoposlužni terminali E, trebaju ući pod okvir direktive, no isto ne vrijedi za osobne podatke. I mislim da je tu ostvaren dobar kompromis jer su obje strane napravile određene ustupke, dakle to je bilo pozitivno. Treba primiti na znanje da je ovaj sporazum naravno uvjetovan na konačnim e, dogovorom e, na temu samoposlužnih terminala i intermodalnih transportnih usluga. Naravno, trebamo doći do govora oko čitavog niza, oko svih pitanja, jer u suprotnom stvar ne prolazi. Što se tiče preostalih tema, evo dvije su bile jako teške, barem u pregovorima s vijećem. A tu se radi o javnom nabavi i izgrađenom okolišu. U vijeću nema dogovora čak i sa žuriranim mandatom vijeća. Nije nikakva tajna da izgrađeni okoliš puno znači za većinu u parlamentu, a kako stvar trenutno stoji, Austrijanci imaju jako ograničen mandat za sad. Što se tiče javne nabave, to je isto tako jako teška tema za vijeće, za Austrijance da dobiju kvalitetan mandat po tom pitanju. Dakle, tražili smo od njih da još jednom pokušaju prije sedmog trijaloga. Što se ovoga tiče, vijeće je spremno izaći u susret parlamentu. Možda će biti teško, <laughs> a čak i nemoguće e, doći do mandata, odnosno zaključiti pregovore u ovom mandatu, što je određeni rizik, jer bavili smo se svim manjim temama, lakšim temama, ali ove glavne, ključne teme su ostale. A svi smo od samog početka znali da će ovo biti upravo jako teško. U svojstvu izvjestitelja radim, ulažem maksimalni raport, napor da spriječim da se stvar raspadne, te da omogućim ostvarivanje dogovora No, ja izvjestelju smjeni, sjeni smo jednoglasni. Dakle, znamo da europljani očekuju prave promjene, imaju velika očekivanja kada se bavi, e, bavimo e, zajednicom e, osoba s hendikepom idući trijalog e, očekujemo da ćemo ostvariti zadovoljavajući napredak i nadamo se da će to e, biti zadnji trijalog na temu pristupačnosti, no ako bude bio potreban još jedan, naravno da ćemo ga održati. A sada se nadamo, evo, možemo se nadati da će Austrijanci napraviti pravo čudo kao što su tijekom ljeta napravili kako bi se, kako bi stvari mogla napredovati, a s obzirom da sam rođeni optimist, nadam se da ćemo to uspjeti napraviti. Tako stvari stoje, predsjednice, a čim budemo imali nekih vijesti, naravno izvijestit ću vas o tome. Najljepša hvala. Možemo preći sada na sljedeću točku. A to se radi o među priznanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici. Gospodin Stefanek je izvjestelj. Hvala predsjednice. Ja sa zadovoljstvom mogu reći kolegama da smo imali prvi trijalog i političke tehničke sastanke. Mogli smo razgovarati na tehničkim političkim prioritetima, uzajemnom priznavanju. Mm, cilj nam je zaključiti rad na ovom dosijeu do kraja studenog, što je ambiciozno, ali vjerujem da je i ostvarivo i dalje imamo temeljne prioritete koji su u biti da se odstrane neopravdane barijere za pristup tržištu, te pozivamo države članice da uklone sve moguće neopravdane restrikcije, te bismo željeli naprijediti suradnju između komisije i država članica kada se radi o ocjeni nacionalnih pravila. Naši prioriteti su također moguće korištenja solvita za rješavanje problema i uspostaviti koordinacijsku skupinu sa zadaćom da koordinira i podržava aktivnosti nadležnih e, tijela i kontaktnih e, točaka za proizvode. Naravno, nemamo još puni dogovor između vijeća, komisije i parlamenta, međutim, mislim da smo na pravom putu i još uvijek smo blizu zaključivanju kompromisa na trijalogu. Tako da sljedeći politički trijalog će biti održan 18. listopada idućeg tjedna i vjerujem da ćemo stvariti napredak u pregovorima. Hvala. Hvala gospodine Negnju. A, pa, se, ova konzola je Dakle, drago mi je čuti da se govori o uzajamnom priznavnju, jer to je nešto što će doista olakšati Brexit. I kada je to predstavljeno gospodinu Barjevu, Barnjevu, koliko sam čuo, on je rekao da ne možemo imati uzajamno priznavanje za treće zemlje, jer nisu u nadležnosti Europskog suda pravde, ali to ne stoji, jer ja imam neke primjere u kojima uzemno priznavanje postoji između Europske unije i trećih zemalja. Jedno je e, sa SAD-om za osiguranje i reosiguranje, drugo je s Kanadom, što je jako važno jer imamo upravo zaključen trgovinski sporazum s Kanadom, a uzemno priznanje se, traži, e, se tiče e, proizvodnih standarda općenito, Zatim još jedan sa Australijom o, proizvodima automobilske industrije i e, sa standardima. Dakle, to su ustaljene prakse i ni jedna od tih zemalja nije u nadležnosti e, Europskog suda. Dakle, to bi moglo biti, e, evo, ovo bi moglo biti jako korisno za Brexit. Hvala. Samo vas posjećam da ovdje ne raspravljamo ovim dosijima, već imamo samo, až samo ćemo čuti ažurirane podatke o ovim dosijima. Pascal Duron, izvolite. Hvala predsjedavajući. Evo, ja ne želim uopće otvarati nikakvu raspravu, već želim pozdraviti rad i trud gospodina Štefaneca u radu ovog trijaloga i e, želio sam reći da između različitih izvjestitelja u sjeni i klubova zastupnika postoji jako dobar dosluh i kada parlament radi na taj način puno smo jači prema vijeću i prema komisiji. Eto, samo sam mu htio zahvaliti na radu. Najljepša hvala, jako ljubazno od vas. Gospodine Švab, htio ste nešto reći? Hvala predsjednice. Evo, ja bih želio ujediniti jednu drugu stvar. Na primjer, ako gospodin Egnju hoće dati E, dojam da je nov u ovom parlamentu, iako nije baš tako mlad i jako dobro zna o čemu se ovdje radi. Mi ovdje govorimo o uzajemnom priznavanju, on e, bi trebao znati tu stvar e, i kao što kolega Štefanec to zna, to je jako goruća tema u EU već godinama. Tako ne vidim uopće razloga zašto se ne bi čestitalo izvjestitelju na odličnom radu koji obavlja i zašto ne bismo opet otvorili uzajemno priznavanje e, za breksitovce koji su naprijed znali da će to biti jako zahtjevno i teško u svakom slučaju, tako da bi bilo bolje da se ne žale na zahtjevnost e, Brexita e, možemo samo čestitati dakle izvjestitelju na odličnom dosadašnjem radu. Ako ovo bude zaključeno, kao što je rekao Pascal Duran, e, to će biti pravi korak naprijed da se unaprijedi jedinstveno tržište. Hvala. Hvala vama. Sada imamo izvješće sa misije u Japanu gdje smo imali predsjednice, predsjednike delegacija. Prvi dan je bio gospodin Švab, ne, prvi je bio gospodin Dantija, zatim gospodin Švab. Dakle, gospodin Švab, želite li nam eh, reći kako je prošla misija? Najljepša hvala predsjednice. Evo samo želim kratko reći kolegama da smo imali doista jako dobre razgovore u Tokiju i Kyoto. U Kiotu je kolega Nikola Danti predsjedao, u Tokiju sam ja imao zadovoljstvo voditi delegaciju. E, bilo nas šest kolega i susreli smo se e, sa zastupnicima iz nacionalnog parlamenta, iako se tu radi o zemlji koja je jako udaljena od Europske unije. Oni su E, imaju skoro isto jako slično zakonodavstvo 2013. o kiber e, sigurnosti i o zaštiti podataka 2016. Dakle, više manje isto kao u Europskoj uniji, već su dobili status ekvalente s trgovinskim sporazumom e, o kojem se i dalje govori, jefta se zove. Dakle, imali smo sasnak s kolegama iz INTE, i mi međusobno, dakle ne samo na misiji Europske unije u Japanu, već i mimo nje. u svakom slučaju jasno nam je svima nama da je Japan blizak partner Europske unije, da imamo puno zajedničkih ciljeva, ne samo gospodarske prirode, već političke. I mislim da možemo biti jako ponosni na to što Japanci gledaju, okreću se prema Europskoj uniji, očekuju od nas da preuzmemo standardizaciju jer oni vjeruju iz da smo mi e, na čelnom mjestu u pravidnoj trgovini, tako i možemo pozvati naše britanske prijatelje poslije Brexita da nam se pridruže tome. Hvala. Hvala, sada prelazimo sljedeći dosje. Tu se radi o razmatranju amandmana o zaštitu zajedničkih interesa potrošača. Gospodin Denis de Jong je izvjestitelj. Izvolite. Hvala vam predsjedateljice. Nadam da ćete mi dopustiti da i ja e, izvijestim odbor e, kratko o pravima, o jučerašnjem glasu prava željezničkih putnika. Dakle, imali smo zakonodavno mišljenje tu. Ja sam bio izvjestitelj, sa zadovoljstvom mogu reći da većina prijedloga imko koja su preuzeti, no to to sad ide na plenarno zasjedanje i želim zloporabiti ovu priliku i zamoliti kolege da e, motre na daljnji razvoj ovog dosjea. Što se tiče agende imamo različito mišljenje, već ste rekli, dakle, tu je jedna zajednička, tu zajedničke tužbe. Amandmani su bili jučer dostupni na engleskom jeziku, samo tako da sam ih kratko e, ukratko morao pogledati. Uvidio sam da će biti doista teško doći do zajedničkog stava svih e, klubova zastupnika, barem ključnih, jer amandmani e, idu raznim smjerovima. Želim reći da sam, evo, ja u svakom slučaju pokušao doći do kompromisa, ujediniti naše stave koliko god je to više moguće. Kao što sam rekao, bili smo dosta uspješni u odboru TRAN e, prema pravilu 54. Dakle, nadam se da ćemo se moći dogovoriti, ali treba nam e, suradnja svi u... bilo bi dobro dakle imati zaštne mjere e, trebamo isto tako raspravljati o financiranju od trećih strana kako to bolje e, etablirati kako sve ne bi bilo utemeljeno na trgovinskom koji dobiti zatim već sam svojim amandmanima jasno stavio do znanja da cilj ovoga svega treba biti dobrobit potrošača, a ne opća dobit. I već sam vidio neke koji kada se radi o tužbama rade sa trgovačkim društvima, no tu smo trebali svakako izbjeći sukob interesa dakle između pojedinaca i trgovačkih društava koji e, se nadmeću u ovim tužbama. Također trebamo i isto paziti što se događa sa opt-in i opt-out, no to je za sad jako komplicirana stvar. Kao potrošač morate biti upoznati s tim da postoji zajednička tužba kada ima zajednička tužba kada se želite uključiti u tu zajedničku tužbu, onda se morate postarati da e, poduzeće na koje se to odnosi ili neka nadležna tijela stave informacije na raspolaganje, jer suprotno možete imati svoju privatnu tužbu. Evo. Imamo 300 amandmana, ovo je samo par točaka Čuo sam da je izvjestitelj u Juriju odgodio predstavljanje izvješća u tom odboru na dva tjedna, što znači da bih i ja ali dobro, o tome ću govoriti na sastan koordinatora danas popodne, dakle ja bih htio uh, uzeti si, dati si malo više vremena kako bih e, napravio kompromise koji će moći dobiti maksimalnu podušku različitih kluba zastupnika, a ne uh, brzati s ovim, tako da bismo trebali prilagoditi svoje rokove Jurjevim i bilo bi bolje odgoditi sastanak izvjestelja u Sjeni koji je već predviđen za utorak idućeg tjedna kada se treba razgovarati o kompromisima. Dakle, to znači da bih tijekom vikenda morao pisati kompromise, a imao sam manje od dan vremena da ih pogledam i onda moram odmah početi pregovarati. Dakle, mislim da bi bilo dobro da si damo malo više vremena i iz tog razloga ću to predložiti na sastanku koordinatora. Hvala lijepo. Hvala vama gospodin Švab za EPP. Hvala za početak. E, želim zahvaliti izvjestitelju na tome što je doista u najvećoj mogućoj mjeri uzeo u obzir e, amandmana i to već u prvom e, pregledu. Malo sam još pogledao koje sam ja htio, ali mislim E, to su četiri redka samo brojke pa sad u ovom ranom, e, ranoj fazi mislimo da nema e, smisla ulaziti u pojedine doprinose ovako. Ali htio sam samo reći da za EPP i mene kao izvjestitelja u sjeni jedna stvar jest svakako jasna, naime, a to je da se radi ovdje o vrlo osjetljivom e, i voj temi koju, mislim, ako odemo predaleko nećemo moći vratiti. I, Nedavno smo bili u Americi i stvar je sljedeća da tvrtke tamo investiraju više novaca e, u e, godini da se obrane od neopravdanih e, tužbi nego što ulažu u istraživanje i razvoj. taj <laughs> sustav gdje se više novaca troši na tužbe, znači ovu industriju tužbi nego u istraživanje. Mislim, to bi nas e, ekonomski uništilo, tako da ne vjerujemo da je to put kojim bismo trebali ići, ako sam ispravno shvatila. To je nešto što dijela i drugi kolege i to mi se čini doista pozitivnim i tim temeljem e, je pitanje zapravo koje ćemo zaključke iz toga izvući, jer ako je zaštita e, potrošača jako visoko na popisu, moramo reći da je i u američkom sustavu e, e, zapravo ne, dobiju koriste toga jer većina novaca odlazi izravno u novac odvjetnika ili oni koji organiziraju tužbe. Znači oni na kraju ni od tužbi ništa ne dobiju. Znači novac završi na trećem mjestu. Tako, mislim da smo se oko toga složili. Tako da prije svega se svima radi, a gospodin Dejan je to već rekao, koje safeguards, koje zaštite nam trebaju, zaštitne mjere kako bismo takve ekscese izbjegli. I moram iskreno reći predsjednica, malo sam iznenađen da je komisija danas 2018. Uh, e, upisuje e, potpuno drugačije stvari nego 2013. u preporuci vijeću. Naime, nije to tema koja se pojavila tek jučer, naime, postoje već rasprava o tome kako ćemo s tim pojednostavljenjima i e, procesnim jednostavnim mjerama postupiti i e, u pogledu problema s Volkswagenom i zato želim e, podsjetiti 2013. komisija u jednoj preporuci iznijela cijeli niz zaštitnih mjera koje u svakom slučaju treba biti uzete u obzir. I nije mi jasno zašto je komisija to u vlasti tim e, e, dokumentima koje je podnijela nije bila toga svjesna. Naime, evo pojedinačno, mislim u članku 4 trebamo strože kriterije za qualified identity, zatim u 5 opt-in propis, to je također rekla komisija, možda to nije tako jednostavno, ali imamo dobre ideje kako bismo to učinili. Nadalje u članku sedmom trebamo e, također i financiranje s trećih strana tih e, e, entiteta kako bismo izbjegli neopravdane tužbe. Zatim ne isplate koje se ne idu izravno u džepove potrošača, niti one koje se ne mogu podijeliti na individualne potrošače. Tako da imamo jedan izravni odnos između naknade i oštećene osobe. Nadalje, e, onaj e, onaj koji izgubi plaća troškove, to je ono jednaki uvjeti za sve i popis pravnih akata u aneksu 1 ne bi trebao biti otvoreni popis nego zatvoreni popis jer za puno stvari koje e, su tamo nema ocjene posljedica pa cijelo to savjetovanje o svemu tome treba postaviti na jedan solidni temelj. Naime, na mi smo dojma da je ovo sve dosta vruća tema, Sva što se od toga može obrazložiti na ovaj ili onaj način, ali kod ovih najškakljivih tema uzmemo si vremena da na kraju nađemo neki kompromis, ali na takav način da to bude i korektno evaluirano prije nego što uopće dođemo do neke odluke. Hvala. Hvala za SED, Virginie Rozier. Doći će kasnije. Dobro. Alde. Gospodin Selimović, e, izvolite. Be Evo samo par riječi umjesto kolege koji ne može biti ovdje. Dakle, zahvaljujem izvjestitelju na onome što je napravio i svom trudu koji je uložio na ovom dosijeu. Gospodin De Jong, već je u nacrtu mišljenja govorio o puno važnih stvari. U posljednjoj raspravi ukazao sam na neke probleme možda s ovim prijedlogom koji su odrađeni u mojim amandmanima. Prije svega želim još jednom ukazati na to da trebamo pokazati da je cilj ove direktive minimalna harmonizacija dodatno uz postojeće nacionalne mehanizme Zatim važno je da ove kvalificirani subjekti, qualified entities, budu potpuno transparentni o svojim izvorima financiranja, znači to bi trebao biti jedan od kriterija pod člankom 4 što se tiče kvalificiranih subjekata. Nadalje, želim reći da deklaratorna odluka koja se opisuje u članku 16 se treba koristiti samo u najiznimnijim situacijama, te da moramo osigurati da ne postane nikako e, pravilo i naravno predmeti u nekoliko zemalja članica e, trebaju dobru koordinaciju. Mislim, kaže se u članku 16. Ono je preko ograničene skupne tužbe, no bolja koordinacija na razine Europske unije je za tu skupnu odšetu nešto što je nužno. Evo, hvala i nadamo se, i nadam se je dobro suradnje na ovom fajlu. E, Rada, Hvala izvjestitelju, hvala na svemu što je već dobro napravio po ovom dosjeu. Mislim da je doista važno da potrošači i druge skupine na koje loše utječu skandale kao Dieselgate imaju mogućnost e, kolektivne naknade štete i kolektivne tužbe i rekli smo da to ne bi trebalo biti ograničeno samo na potrošače, ali ako pogledamo kad dizelgate? Da, naravno, potrošači koji su vlasnici vozila e, imaju loše posljedice što se tiče zdravstvenih posljedica, no isto i svi drugi sudionici u prometi su imali takve posljedice. Dakle, iznijeli smo stoga neke izmjene kako bi aneks bio otvoreni popisa, kako bi i druge vrste negativnih učinaka na javnost kao zdravlje i rad e, posebice mogu biti uzeti u obzir. Također moram reći da ne razumijem u potpunosti zašto se uvijek e, uspoređujemo sa Sjedinjenim državama ovim modelom koji je znatno različit od onoga što je ovdje predložila komisija, a posebice uzimajući u obzir da mi imamo dobro funkcionirajuće pozitivne e, primjere u EU kolektivnim tužbama i naknadama koji idu i dalje u nekim pojmu dijelovima od onoga što je predložila komisija. Pa se o tome slažem sa Aldeom da trebamo biti za minimalnu harmonizaciju kako se ne bi smanjivala razina zaštite potrošača u bilo kojem od postojećih modela. A i mislimo da sustav opt-outa treba zadržati. U nekim slučajevima to može biti jako teško postići u praksi sve e, potrošače koji su pod utjecajem ili ih motivirati ako je očekivana individualna kompenzacija premala. A što se tiče kvalificiranih subjekata, mislim da je jasno da govorimo o neprofitnim organizacijama. Pa ako bi se to može e, dalje pojasniti, to bi bilo dobro, ali bi trebalo osigurati također i da definicija kvalificiranih tijela nije preuska, da ne završimo na isključavanju nekih dobro funkcionirajućih sustava zaštite potrošača koje već imamo u zemljama članicama. Tako da zapravo mislimo da ad hoc e, skupina potrošača i drugih e, strana e, može biti mogućnost ukoliko su ispunjeni zahtjevi što se tiče strukture neprofitne prirode. Dakle, veselim se daljem radu na ovom dosijeu. Mislim da možemo doista utjecati na rasprave odboru Juri i trebamo također si uzeti odgovarajuće vremeno, biti osigurani da trebamo imati spremno mišljenje čim krene rad u Juriju, tako da možemo imati maksimalni učinak na rasprave ondje. Hvala. Hvala. Virginie Rozi je također tu. Hvala predsjednice. Ja želim izraziti podršku prijedlogu komisije koju smo dugo čekali u svakom slučaju više kluba zastupnika je čekalo i među kojima i moj, a s obzirom na velika velike propiste, propuste u zaštiti potrošača u zadnje vrijeme, u primjeni zaštite potrošača, ovo će biti korisno. da. dobro, dakle, komisija je bila oprezna jer imamo usklađivanje postupaka i fleksibilnost i manevarski prostor u provedbi i primjeni odluka u državnim članicama. Naravno, treba pojasniti neke stvari i mislim da se slažemo s izvjestiteljem glede odrađenih izraženih briga, no tu su neki prijedlozi od EPP-a e koji su zabrinjavajući jer smanjuju veliko interes koji ovaj tekst. Što se tiče naših amandmana i smjera kojim bismo da ovaj tekst krene, najprije želim reći da što se tiče minimalne usklađenosti, Važno je reći da se ovdje radi o direktivi minimalne usklađenosti i države članice će moći imati jače zaštitne mjere i režime ukoliko ih e, već imaju, tako da to podržavam. Što se tiče polje primjene, moramo imati široko polje primjene. Ne slažem se sa željom određenih kolega da se ukinu reference iz priloga, što više mislim da bi ih trebalo dodati s obzirom da ovim upravljaju izvjestitelji, ali i Julija Reda, ja sam uložila amandman koji za cilj ima e, da se proširi prilog, e, u prilogu nadležnosti na pitanje tržišnog natjecanja. Također me zanima da imamo zaštitu potrošača koja će biti prilagodljiva, dakle ne, ne da ih se štiti kao putnike, jer e, izvjestitelji i kolege su rekli da su skeptični po tom pitanju i slažem s tim. Mislim da trebamo pojednostaviti postupak i ponuditi samo jedan režim koji će se primjenjivati na prava putnika. Što se tiče kvalificiranih e, entiteta, ne slažem se sa onima koji žele e, smanjiti broj njihov broj. Mislim da je predlog komisije dosta uravnotežen po tom pitanju. ima jedna tema koja je dosta problematična, to je pitanje financiranja od trećih strana. Jasno je da u najmanju ruku moramo, imati, moramo ciljati maksimalnu transparentnost glede podrijetla financija i korištenja tih e, sredstava. Što se tiče reprezentativnih mjera, želim zahvaliti izvjestelju i podržati ga u želji da pojasni dakle, da nije nužno čekati zaključnu odluku, jer bi to bila povreda E, kolektivnih e, tužbi. Isto tako me zabrinjavaju određeni amandmani koji imaju za cilj ukidanje mogućnosti žalbe i zadržavaju dakle to su amandmani 196 i 188 dakle tu se u potpunosti prazni tekst od svoje biti a tekst je tu ipak da zaštiti, dakle, zajednički zaštiti, e, odnosno zaštiti više ljudi od e, štete koja im je nanesena. Mislim isto tako da nemamo, nije nam u interesu da unosimo pravne nejasnoće u ovaj tekst. Mislim da bismo trebali ukinuti mogućnost za određenu jurisdikciju da e, donosi da vijeća o tome. Dakle, mislim da bismo članak 6 treba u potpunosti ukinuti. Što se tiče manjih šteta, razumijem one koji kažu da bi svaki e, tužitelj trebao imati odštetu bez obzira na nanesenu štetu. Što se tiče minimalnih iznosa, jasno mi je da bi bilo dobro imati fond za e, odštetu. No, za kraj evo želim reći da bi bilo jako važno da korektno budu e, građani obavješteni kako bi mogli zadržati isto tako i potrebne dokaze za kasnije postupke i to je, jedan, to je smisao jednog od amandmana koji sam uložila i nadam se da će to podržati kolege. U svakom slučaju zahvaljujem izvjestitelju i kolegama na radu i s nestrpljenjem e, očekujem e, našu buduću raspravu za komisiju gospođa Rodriguez. Hvala, hvala i izvjestitelju i izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni na ovim konstruktivnim komentarima. Zabilježili smo sve nacrte izmjena. Prvo samo da riješimo neke sumnje koje su ovdje izražene o mogućim zloporabama sustava. Naime, ne ovdje uvozimo sada skupne tužbove class actions iz e, Sjedinjeg država, nego mehanizam koji je utemeljen zapravo onom što već postoji u zemljenim članicama, jer kolektivne e, tužbe već postoje i postoji tu i niz e, zaštitnih mjera. Naime, činjenica da se tužbe mogu podnijeti samo od strane kvalificiranih tijela koje odgovaraju određenim kriterijima. Neki dijelovi sustava koji su doveli do pretjerane litigacije, na primjer e, neprimjenjivanje e, gubitnik plaća, sustav i tako dalje, nisu u našem sustavu i mi predlažemo da se to ograniči. Također ovdje želim reći, mislim da je gospodin Šarp rekao nešto o ovoj preporuci. Zašto ne uključujemo sve kriterije iz preporuka ovdje. To je pitanje koje je povezano s instrumentom kojim koristimo. Preporuka preporuča, a ovo je direktiva koja nameće zemljama članicama određene uvjete e, i komisija nije htjela intervenirati ili e, upravo postupovnu autonomiju i zakone zemalja članica više nego što je potrebno. No, načelo gubitnih plaća s jedne strane je princip koji je primijenjen u velikoj većini zemalja članica, tako da, na primjer, e, ova o, odšteta štete, odšteta kao kazna ne postoji u našem principu, a, to e, je rečeno E, i uvodnim izjavama. Dobro, vidjet ćemo možda to treba uključiti u sam normativi tekst. Ali uz iznimku jedne države članice, svih onih koji imaju skupnu tužbu, ni jedna zemlja članica ne koristi a, e, taj e, princip unity damages. također smo primili na znanje da su mnogi zabrinuti zbog kriterija za dezignaciju kvalificiranih tijela. Imali smo te rasprave i u vijeću i mi razmišljamo i spremni smo razmotriti jačanje tih kriterija, posebice što se tiče e, transparentnosti. znači, mi smo htjeli ovdje ostati e, neutralni E, neki ima ovakav sustav, neki kombinaciju, a neki oboje. E, postoje sustavi za i protiv, jer mi smo htjeli da prijedlog bude neutralno u ovom pogledu kako bi se zemlje članicama dopustila da odluči. Dakle, u malom broju slučajeva, naime, prijedlog, cilj našeg prijedloga u ovom slučaju kad kažemo da bi rezultat e, naknade je trebao ići u neki cilje javne E, svrhe za potrošače, no to nije bilo da se, e, ideja nije bila da se potrošačima oduzme mogućnost naknade, nego u nekim slučajevima je to možda neproporcionalno da se sada uđe zbog vrlo malih iznosa u recimo u to što je individualno treba dodijeliti individualnom potrošaču kad se radi o minimalnim iznosima. A što se tiče područja primjene predloga, naše smjernice i ono čime smo se vodili u ovom pogledu je da nismo htjeli obuhvatiti samo e, substantivne propise o potrošačima, nego i cijeli drugih instrumenata, niz drugih instrumenata EU prava koje razmatraju e, odredbe između potrošača i po poslovnih tijela i prava, na primjer prava na primjer potrošača na informacije. To je bio načelo kojim smo se rukovodili. Možemo to razmišljati o proširenju, ali važno je to zadržati. Ako to proširimo, dakle, ovo načelo, da samo za instrumente koji doista daju određena konkretna prava potrošačima to bude. Što se tiče prava putnika, oni su uključeni u područje primjene. Ovdje se posebice govori o zračnom prometu i željezničkom prometu. Ono što smo htjeli je dati sebi priliku da provjerimo a, jesu li novi mehanizmi koji se raspravljaju u, sa su zakonodavcima ova dva područja E, individualne naknade potrošačima da kada budu uspostavljene, hoće li to biti dovoljno za zaštitu interesa potrošača. Da je to tako, onda e, ćemo vidjeti hoće li ti kolektivni mehanizmi biti nužni. Dakle, to je nešto što treba e, razmotriti, ali nije bilo namjere ta dva sektora isključiti, nego naprotiv održati. Nadalje, minimalna harmonizacija to smo vidjeli i u nekim raznim pisanim amandmanima. Ovo je instrument minimalne harmonizacije u smislu da bismo htjeli omogućiti zemljama članicama da zadrže druge mehanizme kolektivne naknade za potrošače koje postoje i to bi možda bilo fleksibilnije i bolje zaštita za potrošače. Naime, ono što je važno je da na razini Europske unije i u svim zemljama članicama a kao rezultat usvajanja ove direktive imamo mehanizam sa zajedničkim karakteristikama koje se mogu primjenjivati u svim zemljama članicama. Evo, neću više duljiti, ali samo ću još dodati da je komisija na raspolaganju za rad sa parlamentom, sa suzakonodavcima, na daljem pojašnjenju ovih pitanja i svih drugih pitanja o kojima se govori u amandmanima. Hvala i na ovom svemu što je e, rekao ovaj, odbor. A što se tiče tajminga ovog procesa, malo me zabrinulo ono što je bilo rečeno o ubrzanju postupaka, ali treba si uzeti vremena da sve bude napravljeno najbolje što se može, ali želimo da ipak tekst bude gotov e, prije novih izbora za parlament e, i želi bismo da to bude e, spremno. Gospođa Borzan, izvolite. Ovaj vrlo važan mehanizam mora biti pažljivo reguliran. Samo 19 od 28 zemalja članica posjeduju mehanizme za kolektivnu naknadu štete. I također mislim da bi ovo, ovaj prijedlog trebao ići dalje i šire od samo naknade potrošačima, nego i male tvrtke, sindikate ili pojedince koji su bili na neki način kolateralno oštećeni, a tehnički nisu potrošači. A nadalje, u e, svjetlu afere Ryanair. Mislim da bi svi sektori trebali biti uključeni, uključivši prava putnika, e, zdravstveni sektor i tako dalje. Kolektivni mehanizam kolektivne naknade ne bi se trebao baviti samo financijskom odštetom, nego i drugim vrstama odštete. Naime, pojedinci bi trebali moći tražiti e, odštetu individualno ili kolektivno ili jedno i drugo ako žele. što se tiče ovih kvalificiranih subjekata, qualified entity, oni moraju jasno i glasno e, objavljivati što rade, tako da svi potencijalni korisnici mogu se uključiti u taj proces. Ja sam također sa kolegama podnijela neke amandmane o važnosti komunikacije, o e, E, te također po pitanju razmjene najboljih praksi sa zemljama članicama. Hvala. E, izvijesti. No, no, ne oprostite, Denis. Ne, evo, e, se složio da mi dade još mogućnost da nešto kažem. Evo, čuo sam što je rekla gospođa Rodriguez iz komisije i svakako nema sumnje da je to sve komplicirano, no ja moram reći, ako nema rješenja za komplicirane stvari, zašto se onda bavimo kompliciranim stvarima? Naime, Čuo sam nekoliko puta da komisija već radi na poboljšavanju prijedloga, jer čak i sa njihovog vlastitog gledišta on nije baš u tom obliku najbolje u kojem je podnesen parlamentu, pa možda gospođa Rodriguez može potvrditi da komisija već bez utjecaj naših amandmana povlači dijelove predloga što znači da je to predlog koji nije baš najbolje promišljen prije nego što je iznesen pred parlamenta. Drugo, mislim, znadete, pravnici, ja ih dobro poznajem jer ja sam isto praznik, čekaju ovaj predlog. Oni bi voljeli to raditi, jedva čekaju i ne znam zašto niko ne želi slušati i pogledati detalje rizika ovoga. A to nije samo zbog e, ovog predloga, i mislim da se slažemo po tome s komisijom, no ako se odlučimo za minimalnu harmonizaciju ovdje, ne možemo zaustaviti cijeli ovaj toksični koktel koji bi mogao proizaći u zakonodavstvu i sudskim odlukama u zemljama članica. Već danas se može ići na forum shopping između Malte gdje imate određene naknade za pravnike, pa ne iz nizozemske, gdje možete imati neku vrstu kolektivne naknade i drugim zemljama članicama koje imaju sasvim drugačije pristupe nacionalnim sustavima i ako se oni pomiješaju u kontekstu e, pristupa minimalne harmonizacije možete doći na vrlo toksičnu stvar. A to se onda više ne može zaustaviti pa bih e, stoga još jednom htio E, da biste trebali biti pažljivi prije nego što e, se krene sa svim ovim predlozima. Dakle, mo mnoge tvrtke će se boriti s ovim predlozima i e, također ako svi budu, mislim, izgubljeni tako, to će biti problem i za one koji su glasali za to u njihovim u njihovim zemljama. Dakle, eto, zato, na to sam samo htio um, ukazati. Denis, on ponovno. Uh, uh, uh, Hvala, evo, nadam se da ću moći biti kratak. Za dobro što je Andreas rekao, kom, intervencija komisije bila od koristi i moguće da se izgrade mostovi, osobito što se tiče zaštitnih mjera. Također vjerujem da je minimalna harmonizacija od ključnog značaja i velika većina je po mišljenju za nju. Ako postoje neke opasnosti, onda o tome treba razgovarati, ali ne mislim da treba očekivati od nekih sustava koji nacionalno razni funkcioniraju, jednostavno nestanu samo zbog direktive. Što se rokova tiče, cijenimo ono što je gospođa Herrera rekla, da trebamo biti, dakle, da se trebamo prilagoditi i uskladiti s Jurijem, tako da ćemo imati na umu kako oni rade, no o tome ćemo danas popodne razgovarati s koordinatorom isto tako. U Juriju prioriteti su dani ključnim dubinskim raspravama, a ne žurbi i svojim dokumentata dakle to je jako smisleno mi ovdje imamo neke stavove koji su dosta udaljeni jedni od drugih, tako da bi bilo dobro da imamo dobru raspravu sa izvjestiteljima u sjeni koji će biti e, koji će sticati ključnih tema, a ne vrš pritisak samo da se ne osvoji neka većina. Hvala, razmatrat ćemo e, amandman 21. studenog, 22. glasanje. Sljedeća točka na dnevnom redu jest razmatranje amandmana E, o provedbi direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi. Gospođa grapini izvjestiteljica. Puno, hvala. Evo, kao izvjestiteljica, ja sam ovdje pokušala na prvom sastaku na kojem smo održali jučer sa izvjestiteljima u Sijeni, kojima ovom prilikom želim odmah i zahvaliti. Mi smo pokušali prije svega na neki način obuhvatiti sve amandmane kako bismo došli do kompromisnih amandmana. Dakle, neovisno o političkim klubovima, svi smo krenuli od iste početne točke, a to je sljedeća. Dakle, direktiva koja je stupila na snagu prije pet godina, činjenica je da nije ostvarila e, ciljeve koji su bili zadani. A mi kao zakonodavci imamo dužnost vidjeti koji su rezultati naših zakonodavnih akata koje e, promičemo i koje provodimo. 26 država članica e, šest godina nakon stupanja na snagu direktive nisu još uvijek provele s sve odredbe direktive u nacionalno zakonodavstvo. Dakle, ta direktiva još uvijek ne funkcionira na sistematičan način i upravo zato moramo pronaći rješenja koja će bila biti interoperabilna. Dakle, moramo ući u razdoblje u kojem će prioritet biti imati na raspolaganju zdravstvenu skrb koja će biti na raspolaganju svim našim građanima. Dakle, to se nije postiglo i upravo zato zahvaljujem svim koji su uložili amandmane. Imamo do sada sedam kompromisnih amandmana. Moramo ih sastaviti još. Imamo još dovoljno vremena prije glasovanja u odboru. E, ja bih htjela članove ovog odbora i Europsku komisiju izvijestiti o sljedećem. Dakle, ta jedinstvena perspektiva koja postoji između e, i izvjestitelja iz svih klubova nas obvezuje da sredimo stvari ne samo na teoretski način, nego da također vidimo kako možemo e, nadzirati i to je ono što govorim baš e, Europske komisije, dakle kako možemo e, nadzirati provedbu tih odredbi. nama trebaju jedinstvene nacionalne kontaktne ploče, nacionalne kontaktne točke, znači koje će funkcionirati kao ona referentna mjesta na kojima će naši građani i pacijenti moći, kojima će se moći obratiti. I te kontaktne točke moraju dobro funkcionirati. One zaista moraju biti referentne točke. Također moramo se osigurati da pacijenti poznaju svoja prava. E, kako ćemo postići to da e, pacijenti ostvare sva svoja prava u državama članicama? Treće, e, ono što moramo napraviti, a to je pojednostaviti čitav sustav. Znači, nitko u cijelom svijetu nije istovremeno i stručnjak za zdravstvenu skrb, ali i za sve medicinske usluge. Dakle, kako možemo objasniti svim građanima koje dokumente trebaju za pojedine E, tretmane i na koji način možemo osigurati naknadu za zdravstvene troškove. To je jako veliki problem, pogotovo kad je riječ o prekograničnim slučajevima i upravo zato e, je to jedan od ciljeva koje moramo ostvariti. Možemo reći da tvorimo dobar tim, da dobro surađujemo među izvjetiteljima u sjeni i mi ćemo e, sastaviti naše mišljenje nadležnom odboru, ali ono što želimo napraviti, a to je kako uzeti u obzir upravo naše mišljenje kao odbora za zaštitu potrošača, zato što smo mi ti koji gledamo tržište svake pojedine države članice iznutra i mi poznajemo sve mane primjene ove direktive baš iznutra. I nama je jasno da ako ne postignemo konkretne rezultate na terenu, da nismo postigli apsolutno ništa. Za sad imamo, kao što sam rekla, sedam kompromisnih amandmana. Jedan od njih, e, znači neki od njih se odnose na E, nadzor na prikupljanje podataka na e, znači prethodno odobrenje za pružanje zdravstvene skrbi. E, znači mi želimo razraditi još više kompromisnih amandmana kako bi naš odbor imao vrlo snažno mišljenje koje bi bilo koje će biti uzeto u obzir u nadležnom odboru. Jako se veselim što sam imala priliku raditi na ovom mišljenju zato što sam e, svjesna u kojoj mjeri naši građani traže od nas da se poboljša prekogranična zdravstvena skrb u Europi. Ne samo prekogranična zdravstvena skrb, nego općenito zdravstvena skrb u čitavoj Europskoj uniji. Hvala. Thank you very much uh, EPP. E Hvala vam je Pučana. Gospodin Buze treba biti tu, ali ga nema, tako da gospodin Sulik ima riječ u ime ECR-a. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Zahvaljujem što ste mi dali riječ. Evo, e, htio bih e, samo kratko reći nekoliko komentara, zato što se slažem s onime što je e, do sada napravljeno. Htio bih e, zahvaliti što e, izvjestiteljici što je uzela u obzir moje amandmane. Nemam puno toga e, za nadodati. Odnosno, želim samo reći da smatram da bi bilo jako pozitivno E, angažirati se oko e, toga da provedbu svih ovih mjera iz direktive osiguramo na najbolji i najučinkovitiji mogući način. U nekim slučajevima dolazi do e, problema što se neke stvari možda usvoje na razini zakonodavstva, ali onda u praksi ne postoji nastavak priče. Također postoji još jedan proturječni aspekt. Kako možemo postići taj rezultat da osobe budu na ispravan način informirane o svojim pravima? Dakle, ja bih e, zatražio da ne tretiramo ljude kao ovce koji samo, koji samo slijepo slijede svog pastira. Zato što pojedinci su osobe koje e, se individualno pokušavaju na neki način informirati, slijede raz razne kanale, internet i tako dalje. I e, činjenica da neke ljude koje možda imaju diplome, razumiju nešto više, to ne mora biti pokazatelj ničega. Ali ono što mi moramo napraviti, a to je kako da naše zakonodavstvo napravimo učinimo razumljivijih za obične osobe. Znači, te pravila i propisi ne smiju biti razumljivi samo genijima, nego također i običnim prosječnim ljudima. Hvala. Thank you very much. Najpša hvala. U ime Alda, gospodin Selimović. Najpša hvala predsjednice. Dopustite naprijed zahvalim izvjestiteljici gospođi Grapini na odličnom radu koji je vodila u jako dobrom atmosferi. Dakle, države članice su jako kasnile sa ovom direktivom koja za cilj ima mobilnost e, pacijenata, refundiranje u slučaju da se opredijele za liječenje u drugim zemljama, isto tako i pitanje obveze države članice da pruži stavi raspolaganje informacije o tome. Dakle, budite uvjereni kolege da čak i kada imate sveučilišnu diplomu, ponekad nije jasno kako stvari funkcioniraju. Ja sam to pokušavao ranije napraviti i shvatiti i <laughs> nemoguće. Dakle, drago mi je da se izvjesteljica i svi izvjestelji u Sijeni sla... jako dobro slažu po tom pitanju i želimo uputiti jasan signal državama članicama e, gled našeg razočarenja e, u pitanju ove kasne provedbe. Neke stvari koje su već rečene treba ponoviti, na primjer 14 država članica zadržalo je kriterije o noćenju kao što je to ukazala komisija u svom izvješću. Mimo ovih 14 članica nejasno je za pacijente koje koja liječenja e, zahtijevaju prethodno odobrenje s obzirom da ti kriteriji nisu jasno rečeni. Dakle, ako ne znate da li ćete biti da će vam zdravstveni troškovi biti pokriveni, onda ih jednostavno ne koristite, jer to je suviše skupo, prevelika opasnost. Dakle, e, pitanje telemedicine je nedovoljno jasno. Neke države članice refundiraju te troškove i pružaju mogućnost konzultacije liječnika opće prakse e, na taj način, ali druge ne. I drago mi je da sve te teme e, su u izvješću. Imali smo sasnih izvjestitelja u Sjeni. Bilo mi je drago vidjeti da je parlament jedinstven po ovom pitanju, e, dakle s ciljem da se olakša pacijentima e, pri odluci e, u kojoj državi članci žele imati svoju svoju zdravstvenu skrb. Još jednom zahvaljujem se izvjestiteljici Grapini i svim izvjestiteljima u sjeni Ne mislim da ćemo imati ikakvih problema oko toga da se dogovorimo oko konačne verzije teksta. Hvala. Hvala vama. Sada ponovno dajem riječ izvjestiteljici ukoliko želi još nešto reći. Evo, ja sada još e, samo želim jednom zahvaliti, a s obzirom da je Europska komisija ovdje prisutna, želim im reći da moraju pronaći neki način suradnje s državama članicama s ciljem pojednostavljenja. Dakle, e, ne smije se zatrpati e, čitavom tom ogromnom količinom e, odobrenja, uvjerenja, certifikata, dokumenata, papira. Sve je toliko komplicirano, traže se dokumenti ovdje i ondje po nekoliko puta i tako dalje. Također i kada govorimo o poprilično obrazovanim osobama koje imaju visoku razinu obrazovanja i za njih to postaje prekomplicirano. Nadam se da će nakon usvajanja naših prijedloga da neće doći do nekakvog e, razdoblja na kojem će se situacija staviti stand-by, nego da će se zaista reagirati. Moramo e, upozoriti države članice o svim obavezama e, koje imaju po pitanju obrazovanja ljudi, informiranja ljudi, pojednostavljivanja i smanjenja birokratskog opterećenja. Dakle, i također građani su ti koji ne bi smjeli snositi dodatne troškove. Oni su ti e, koji ako moraju dobiti zdravstvenu skrb u nekoj drugoj državi članici, e, bitno je da im osiguramo najjednostavniji mogući postupak. To je bitno za sve naše građane Europske unije. Hvala. Hvala, dakle, to ćemo riješiti na sljedećem zasjedanju u studenom, a sada imamo razmatranje izvješća o provedbi direktive o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama Lara Komi ima riječ jer je izvjestiteljica. Zahvaljujem predsjedateljice. Evo ja bih htjela zahvaliti drugim kolegama s kojima eh, smo do sada radili jako plodonosno i tako ćemo i nastaviti. Dakle, Europska direktiva iz 2011. protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama predviđa vrlo jasne odredbe. Dakle, riječ je o 30, odnosno 60 eh, dana eh, kako bi se podmirili svi troškovi vezani kako uz privatne poduzetne, tako i uz javnu upravu. Ali postoji čitav niz izuzeća koje su također dostupne i na raspolaganju svim vjerovnicima. Dakle, ali činjenica je da ne u svim stvarnostima i da direktiva nije bila primijenjena na najbolji mogući način u svim državama članicama. Postoje neke države, među kojima je Italija, e, gdje e, javna uprava recimo ima prosjek plaćanja 150 dana, a prosjek u Europskoj uniji je e, nekakvih 60 dana opskrbljivačima. Dakle, to je dovelo do bankrota nekakvog malog i srednjeg poduzetništva. I upravo danas reći da neka poduzeća bankrotiraju zato što e, ne dobivaju e, plaću za ono što su obavili, a ne zato što loše posluju, to je zaista katastrofa. Kada govorimo o revidiranju ove direktive, mislimo da je ona nužna, jer u trenutku krize i takvih e, općih poteškoća, ja mislim da postoje četiri ključne točke na kojima moramo raditi. Prva točka je apsolutno precizirati maksimalni rok rok e, u tom izuzeću kada je riječ o privatnim subjektima e, s obzirom E, da e, ne smijemo dopustiti da oni veliki poduzetnici imaju iznimno jaku pregovaračku moć naspram ovih malih poduzetnika. E, postoje zaista nepoštene prakse, mi smo se vrlo često susretali s time i smatramo da se to u budućnosti ne smije događati. Druga točka je ta da uvedemo obveze i pri obvezne i prikladne oblike naknade štete. Postoje države među kojima ću navesti Španjolsku koja koristi izvrsnu metodu. Kada recimo ja javna uprava ne intervenira, onda intervenira znači sama središnja država. To može biti odličan instrument, to može biti razmjena dobrih prakse koje možemo iskoristiti, a možemo vidjeti postoje možda i bolje prakse. No sve to se mora dogoditi kroz obvezatni sustav. Inače ćemo napraviti korake unazad kao što je bilo i sa proteklom direktivom. Treće, rigoroznije kontrole. Države članice moraju provoditi te kontrole eh, kroz odredbe kao što je javna stigmatizacija, odnosno name and shame e, sustav. U tom slučaju će se javno identificirati oni koji su zapravo dobri i razlikovati to oni koji su loši. će bijeli popis na kojem će biti najbolji elementi iz svih poduzeća koja će i dalje biti e, prikladna za sklapanje sporazuma. A s druge strane, ako znači ćemo imati nekoga tko će biti na crnoj listi, e, on će biti obilježen. Znači, onaj ko će biti na toj dobroj bijeloj listi će uvijek biti dobro došao za buduće poslove poslove. I zadnji aspekt koji nije najmanje važan je brzina plaćanja. Što su plaćanja brža, e, što se više zadržava unutar tih 30 ili 60 dana što je utvrđeno, e, tako ćemo imati e, taj pozitivan gospodarski krug koji će omogućiti ispravno funkcioniranje gospodarstva. Postoje neke države, među kojima je Italija, ali ne samo Italija, koja trenutno je pod tužbom zbog ne E, znači ne e, priznavanja odnosno ne uvođenja e, odredbi direktive i imamo zaista rekordan broj kašnjenja u plaćanju a mi bismo trebali biti ti među ostalima koji bi trebali znači kao javna uprava u našoj državi davati primjer drugima po redovitosti plaćanja a oni su ti koji su najgori i koji na najlošiji način provode ove odredbe u praksi dakle ja sam apsolutno na raspolaganju za sva poboljšanja i za sve sugestije zato što naravno postoje razlike u sudske sudskoj praksi država članicama, država članica koje ne dopuštaju uvijek da vjerovnici na dovoljno dobar e, brzi način uspiju dobiti e, plaćene sve e, zaostale račune što im omogućuje nastavak poslovanja. Danas ćemo predstaviti nacrt izvješća, onda imamo rok za amandmane koji je 17.10. da želim vam i samo podijeliti te rokove ako smatrate to e, nužnim znati. Dakle, imat ćemo raspravu oko amandmana 21. i 22.10. i eventualno glasovanje u odboru IMKO 11. a sve to kako bismo došli do siječnja, nadam se, do glasovanja u plenarnoj. E, zato što na taj način želimo pokazati kako smo brzi po pitanju tih središnjih tema e, i da je Europska unija zaista bliska i na strani malog i srednjeg poduzetništva i e, da oni se također i brinu za odnose među poduzećima. Želimo također zaštititi i pravedno tržišno natjecanje. Zahvaljujem još jednom izvjestiteljima u sjeni. Mi ćemo e, još dogovoriti čitav niz sastanaka tako da možemo razgovarati i pronaći najbolja rješenja i ostajem na e, raspolaganju svima vama. hvala. U ime sid gospođa Grapini, izvjestiteljica u sjeni. Zahvaljujem predsjedateljice. Evo, htjela bih e, zahvaliti izvjestiteljici. Ja sam e, u Rumunjskoj bila ministrica kada je usvojena ta direktiva i imali smo zapravo bez obzira na tu direktivu jako skromne rezultate. Dakle, ako država nije prva koja će biti etična, ako država je prva ta koja ne plaća u roku od 30 dana ili čak 60 dana kao maksimum onim firmama koje ugovara, naravno da će se to odraziti i na ostatak društva i to će izazvati e, čitavu lančanu reakciju neplaćanja. E, jer država je ta koja prva mora primijeniti direktivu, a ako ona ne djeluje na etički način, onda će to dovesti do posljedica i na čitavoj državi. E, također kada velike tvrtke e, imaju sklopljene ugovore sa e, državom, oni da bi obavili taj posao moraju davati podugovore malim tvrtkama. Ako ta velika tvrtka ne dobije od države novac, onda ne mogu platiti niti malim i srednjim poduzećima. I na kraju ti mali i srednji poduzetnici će biti zadnji koji će dobiti svoj dio kolača od tog plaćanja i to mjesece mjesece nakon obavljenog posla. Upravo zato smatram da bi ova direktiva trebala dati podršku malom malom i srednjem poduzetništvu. U svim raspravama koje smo do sad organizirali, neovisno od mjesta gdje su se sastali e, zapravo ti predstavnici e, malog i srednjeg poduzetništva. U e, prošle godine smo imali zadnji od tih sastanaka i svi se oni žale prvenstveno na vlastite države. Dakle, u toj direktivi nije bitno koliko se kaže dana, 30, 60 ili čak više, ali ono što se događa to je da to moramo u praksi primjenjivati onako kako piše. Ja bih odredila maksimalnu, e, znači maksimalni rok za plaćanje e, i to se mora provoditi. Činjenica je da 50% tvrtki koje ne plaćaju neće podlijegati automatski sankcijama zbog tog neplaćanja. I to je problem. Također, e, kako bi se osigurala naknada štete svima onima kojima se ne plaća, moramo osigurati odgovarajuće pravne lijekove, a to e, u nekim državama može trajati dvije do tri godine, neka država, neka firma može e, proglasiti bankrot i onda ne može isplatiti svoje dugove. Dakle, ja mislim da je situacija jako specifična, a države članice naravno da u nacionalnim zakonodavstvima moraju prilagoditi svoje odredbe i pravila i moraju prilagoditi ove odredbe kako bi bile primjenjive u praksi. Mi ćemo, e, tako smo se dogovorili među izvjestiteljima u sjeni, da ćemo morati izbrisati jako puno dvoznačnih e, elemenata kako bismo osigurali što jasniju provedbu. Također moramo vidjeti i kako možemo smanjiti e, taj rok, znači maksimalni rok plaćanja, kako možemo izbjeći ta lančanu reakciju neplaćanja, kako možemo pomoći malom i srednjem poduzetništvu da nastave sa svojim poslovanjem i također kako im možemo omogućiti da dobivaju zajmove po povoljnim kamatama i kako bi taj novac kojeg su dobili zaista mogli i iskoristiti, a ne za pokrivanje nekih vlastitih dugova zato što njima neko drugi nije platio. Dakle, e, e, također kao što znamo da su e, tvrtke, srednje kapitalizirana poduzeća tako je imaju jako puno problema pri dobivanju zajmova. Puno više nego nekakva velika poduzeća. E, kao što smo već rekli, ova direktiva iz 2011. nije postigla svoj cilj u gospodarskom okružju. I to je ono što dovodi do bankrota malom i srednjem poduzetništvu i prisiljavamo ih da na propast. Hvala vam, gospodin Sulik ima Zahvaljujem. Evo ja se slažem ovdje sa većinom prijedloga i također podržavam ovo mišljenje. Dakle, Evo, htio bih samo dati nekoliko komentara. E, drago mi je čuti da postoji određena fleksibilnost, zato što e, neki sektori e, su fleksibilniji od drugih, su osjetljiviji od drugih, imaju znači, nekakvih vanjskih problema s kojima se suočavaju kada je riječ o plaćanjima. Točka 21 je točka koju možemo podržati i e, mi se slažemo s ovim pristupom one size fits all solution. Također, kada govorimo o izračunu radnih mjesta, ne znam kako je došlo do te, do te kalkulacije, no mi smatramo da ona nije realistična trebalo bi shvatiti kako se izračunavaju ti brojevi, trebali bismo shvatiti i kakva je veza između e, samog prometa te dobiti. E, sve to mi se čini nekako pre e, nesigurno, odnosno nedovoljno definirano, nejasno definirano. Tih 6,4 e, milijuna radnih mjesta mi se čini nekako čudnom brojkom i ne znam kako smo do nje došli. preporuka da se ulaže u znači kampanje E, smatramo da nisu baš najprikladnije kada je riječ o informacijama koje trebamo e, dati određenim dionicima. E, mislim da su poduzeća već imaju ta znanja o tome kako se mogu informirati, a ono što smatram da je puno bitnije na što bismo mogli usmjeriti sredstva, a to je da se osiguramo kada je riječ o nadzoru, pogotovo javne uprave koja bi trebala biti prisiljena plaćati na vrijeme svoje troškove. Dakle, oni su vrlo često e, jako veliki e, davatelji e, posla, znači oni su, oni su ti koji imaju jako velike projekte i koji zapošljavaju jako velika poduzeća. S druge strane, ova direktiva je do sada bila vrlo striktna po pitanju privatnih poduzetnika, a s druge strane je javna uprava mogla raditi što je god tijela. To moramo promijeniti. To je sve od mene. Hvala. Hvala za ovdje, gospodin Selimović, izvolite. hvala predsjedniče. Dopustite najprije da čestam gospođi Komi na odličnom radu i na ovom izvješću. Mislim da je ovo jako dobar start za naše izvješće. Kao što u izvješću stoji, e, osnovni razlog kasnijih isplata je dvojak. Dakle, postojeća poslovna kultura danas i neravnoteža moći u nabavnom lancu uvidjeli smo da dvije trećine skoro poduzeća znaju za svoja prava glede kasnih plaćanja, ali 78% njih i dalje imaju probleme. Dakle, svaki prijedlog za rješavanje ovih e, slučajeva mora biti uzet u obzir Bez obzira na prevalentnost ovog fenomena u EU, neke države članice puno su uspješnije od drugih kada se radi o kasnim plaćanjima. Poslično tome, što je to što te države rade, a što druge ne rade. I ako poredimo neke od tih najuspješnijih država članica, Danska, Finska, Švedska i tako dalje s onima gdje e, su kašnjenja u isplatama glavni problem, vidimo istu matricu. Dakle, kako bi se postarali da e, poslovni subjekti dobiju kompenzacije na vrijeme, onda imaju e, odgod plaćanja 30 dana i u P2B i u P2P transakcijama i to bi trebalo biti osnovno pravilo. mi se čini da je to jako zanimljiva ideja koju bismo trebali dodatno razmotriti. No to nije dovoljno. Odredbe bez sankcija su odredbe bez zuba. Kao što je izvjesteljica ukazala, to je od ključnog značaja za valjan provedbu ovih e, direktiva. Trenutni ustroj u kojem poslovni subjekti moraju potraživati svoje nije uspješan. Dakle, postoje mogućnosti da dođe do zatvaranja firmi, jer ako netko ne plaća što duguje, ja, što mi duguje i ja mu šaljem račun, to nije dovoljno. Dakle, Za kraj želim podržati prijedlog gospođe Komi za e, pojednostavljeni postupak ovrhe, jer e, sudski postupci su dugotrajni, teški i sinonim su dodatnih troškova. Kako bi vlasnici poslovnih subjekata e, mogli povratiti svoje sredstva, takav amandman je nužan. Hvala sada Denis Jung za GUE. Najprej hvala predsjednici i velika hvala izvjestiteljici. Mislim da svi slažemo da je ovo jako važno područje, osobito za mala srednje poduzeće, Sami ste spominjali stečaj kao posljedicu neplaćanja sukladno e, u skladu sa e, standardnim rokovima i uvjetima plaćanja. I što više ova rasprava, što dalje rasprava ide, to, to je bolje, jer na početku smo imali uh, pravila za sve, no ja znam za neke sektore kada imamo sezonske prodaje, postoje neka, neke iznimke za pravila, no kada se ovo izvješće čita, tu stoji da je odgoda plaćena 30 do 60 dana, normativna, ali ovisi o sektoru. No, ako sam ja to dobro razumio, to nije pristup za koji bih se ja opredijelio. U pojedinačnim slučajima možda da, ali moramo imati neko pravilo. U svakom slučaju trebamo imati nudu tolerantnost eh, za vlasti, pa i lokalna tijela vlasti, kao što to izvjestiteljica rekla. No, apsolutno je neprihvatljivo ako sama vlada ne daje pravi, ne daje primjera. Kada se radi o odnosima B2B, to je dosta velik izvor, e, odgađanje plaćanja je velik e, izvor e, prihoda Bilo bi zanimljivije da imamo neke amandmane sa CSR modelom, iako ja ne vjerujem toliko u to. For the SMEs. And then we Onda kad idemo dalje imamo u sustavu javne nabave možda mogućnost da se izrade crne liste no, namjeru u potpuno podržavam, podržavam e, zaključke, a moji amandmani će se prvenstveno fokusirati na razjašnjenje, ajmo reći, eskalacije ovoga svega. Hvala sada gospodin Egnju koji se također javio za riječ. Hvala predsjednice. Ne znam je li izvjestiteljica svjesna toga, vjerojatno jest, ali nešto što se tiče nepravednih trgovinskih praksi je nedavno bilo na odboru za poljoprivredu Agri i ne znam da ste razgovarali s izvjestiteljem koji je o tome govorio, jer eh, ono čime se eh, vi ovdje bavite jest jedan konkretni problem, a to je kašnje u plaćanju. Pravi problem ovdje je taj, dakle, kada eh, imate kašnjenje u plaćanju i onda se onda treba doći do tog novca na neki drugi način. Dakle, biti morat ćete dakle uložiti u naprijed e, neke novce kako biste imali pravo trgovati sa s nekim. Dakle, no trgovci vam mogu reći pa čujte vaš proizvod je kvarljiv i ako, vam ga ne, ako ga ne prodamo prije određenog datuma, onda ćemo vam e, mi to fakturirati. To je jako, jako teško. Dakle, kad imate s jedne strane jako moćnog e, klijenta, s druge strane malo srednje poduzeće koje uopće nije moćno. Evo, par primjera. Moj e, prijatelj je obučeni prodavač, dakle prodaje velika industrijska vozila, ide po europskim državama i dakle prodaje ta vozila. Ja sam ga naravno zamolio, on mi je odobrio, dakle, rekao mi je da će ići u jednu državu članicu u kojoj ima jedna država koja a, će, je dobru cijenu dogovorila s njim i platit će mu u roku 30 dana. U roku 30 dana će dobiti novce. Ide onda u drugu zemlju gdje obučava trgovice i rekao je da više neće obučavati ljude dok mu ne isplate e, za obuku za prethodnu, za obuku koju je održao prethodnoj skupini koja je već kasni 120 dana i rekao je e, i sjedio je u hotelu i čekao svojim kompjuterom e, i čekao dakle transakciju da se ne obavi i oni su to obavili. To su igre, dakle, eto vidite, to su dvije različite igre, dakle, u dvije različite države članice gdje su trgovinske kulture jako različite. Ja imam jednog čovjeka iz moje izborne komisije, izborne, izbornog područja gdje je dakle prodavao neke proizvode u Rumunjskoj drugdje i Dobio je dakle isplatu u pet rata, no došlo je do problema. E, on je isporučivao proizvode svaki put kad, kada bi e, dobio e, proizvode i rekao da neće plaćati prije nego što dobije sljedeću ratu i sve je bilo u redu do pete rate jer nije mogao reći neću vam isplat, neću vam poslati proizvode za sljedeću ratu jer je nije bilo. a tu je bio isto tako i problem sa carinskom službom. Mislim, tu imamo problem, dakle, i, i korupcije i tako dalje. Dakle, tu će biti dosta toga što još treba riješiti. Želim vam puno sreće jer stvari nisu baš tako jednostavne. Hvala. Hvala, evo, izvjesteljica ima još e, mogućnost zaključiti. Hvala, predsjedateljice. Ja još uvijek nisam našla neku za, e, laku zadaću. Dakle, mi ćemo sad ove nemoguće misije ipak preseliti u moguću misiju, nadam se. Zahvaljujem svim kolegama koji su dali interesantne komentare. E, u nacrtu izvješća ne možemo sve ugraditi u nacrt izvješća, ali ćemo pokušati raditi na amandmanima. Kada govorimo o tom factoringu, također ćemo dobro to razraditi kako bismo e, omogućili da se prodaju ti zajmovi, znači krediti koji postoje od strane određenih vjerovnika. Što se tiče podataka koje smo koristili, e, nisam ih ja izmislila preko noći ili nešto slično. Ne, to su podaci koji dolaze iz analiza o provedbi i iz studija e, u tom sektoru koje je provela Europska komisija. A ako postoje neki problemi po tom pitanju, možemo e, od komisije zatražiti više detalja. E, zadovoljna sam e, ovom, ovim, ovom atmosferom u kojoj smo ostvarili suradnju po pitanju ove teme. Vjerujem da bismo to trebali zaključiti do siječnja, ne zbog nas, nego zbog tvrtki. Evo još samo e, kao zadnje ću reći nešto o kršenjima tih rokova. Kada dođe do kršenja, e, tada dolazi do dvostrukog plaćanja, kako za građanina, tako i za poduzetnika. E, znači, ako je prekršio zakon, recimo država prekršila zakon, onda E, ako je građanin platio Znači, s jedne strane e, taj porez koji je trebao platiti, a s druge strane će plaćati i zbog te kazne, mislim da je to dvostruko plaćanje. Dakle, morali bismo se osigurati da e, kazne da se moraju plaćati, ali da osoba ne može plaćati dvostruku kaznu i kao poduzetnik i kao građanin. dakle, evo, na način na koji smo sada to odredili, mislim da možemo jako brzo prijeći na razredu po pitanju amandmana. Evo, hvala i to je sve. Thank you very much. hvala. Dakle, vi ste već eh, dali datume. Dakle, rok za ulaganje amandmana je 17. listopad. Zatim imamo razmatranje amandmana na eh, studenom, tijekom studenog eh, na plenarnoj, a 6. prosinca e, na plenarnoj. Dakle, zaključujemo ovu točku dnevnog reda, prelazimo na sljedeću. Tu se radi o razmatranju amandmana na dosje o boljoj provedbi i modernizaciji propisa Europske unije o zaštiti potrošača. Tu je Dan Dalton, izvjestelj. ben izvoli, imaš reč. Najpše hvala, predsjednice. Pa ja se nadam da su kolege imali vremena pogledati amandmane, bilo je nekih tehničkih e, problema, tako da smo dobili samo neprevedene amandmane prošlog tjedna tek. Bilo je stotinjak amandmana iz izvorne direktive koju nije e, koji nisu promijenjeni od strane komisije, no povrh toga imamo često 30 amandmana, sve ukupno. Ja sam ih uložio nekih 70, tako da ih imamo 500 raz, za razmotriti narednih par tjedana, no veliki broj ovih amandmana su slični, idu u istom smjeru, tako da se nadam da će biti lakše ostvariti dogovor među nama. Neću ulaziti prevelike detalje, prepustit ću kolegama riječ, no evo samo par stvari da spomenem. Dobro vidi da postoji više manje univerzalni dogovor oko amandmana. Ako se univerzalni dogovor odbije, onda će to biti narušavanje zaštite potrošača što komisiji možda nije u interesu. Što se tiče globe imamo ovdje amandmane koji pokrive veliki spektar, no mislim da ćemo moći doći do ravnoteže. Što se tiče prodaje na kućnom pragu, to je još zanimljiva tema i htio bih čuti što kolege o tome misle jer imamo različite poglede oko toga svega što se tiče geokvalitete dobara. E, imamo većinu s tim u vezi. Tu je isto tako dosta drugih prijedloga. Neki su opravdani, a za druge morat ćemo razgovarati, osobito s pravnom službom, kako bismo bili sigurni da nenamjerno otvorimo neke pravne propuste koji bi mogli izazvati cijepanje unutarnjeg tržišta na različita tržišta ili slično. Što se tiče e, online e, trgovanja i transparentnosti, tu e, imamo neke korisne, korisna razjašnjenja. Isto tako imamo čitav niz sastanaka koji su predviđeni, e, i sastanaka izvjestelja u sjeni narednih tjedana. No, evo, još zadnja stvar. Postoje neke indikacije da vijeće ne napreduje jednakom brzinom kao i mi po ovom dosijelu, tako da ih molim da ubrzaju rad. Mi radimo na ovome, preuzeli smo veliki zadatak svoje ruke i želimo ovo završiti do kraja mandata. Ne mislim da će biti od koristi ukoliko vijeće bude e, odugovlačilo. Hvala naprijed. Hvala. Pascal Rimon je prvi izvjestitelj Hvala. Zahvaljujem. Mislim da je vrlo važan i dobar e, tekst. E, ima puno e, 35 e, amandmana koje smo podijelili u nekoliko e, skupova, pa da pojasnim zašto. Prva stvar e, kad govorimo o sankcijama kod široko proširenih kršenja prava potrošača. Ne želimo ovdje utvrditi novi alat, nego primijeniti nešto što se već, što već postoji u E, europskom zakonodavstvu gdje stoji da kod e, e, određeni postotak godišnjeg prometa ili ne više od 10 milijuna eura kao fiksni iznos. I mislim da je to u tom smislu dobro ako možemo taj tekst primijeniti ovdje. I onda ne moramo kod svakog novog pravnog teksta se pitati kako ćemo dalje postupiti. Zatim eh, prodaja na kućnim vratima. Komisija je već eh, imala određene odredbe koje je donijela o ograničavanju prava na prodaju na kućnim vratima. Mislim da to ne bi trebalo činiti previše iz, jednako, iz, iz eh, tog razloga što je to već na crnoj listi zabranjenih E, praksi ovih agresivno prodano kućnim vratima s jedne strane, a s druge strane komisija po mojim očima zapravo e, ne daje dovoljno podataka zašto bismo trebali takvu e, dodatnu još mjeru. Iz tog razloga smo onda predložili da se briše odredba koju je predložila komisija, da ne bismo uopće na to išli, jer je to već regulirano i nema druge regulative. zatime, individualni pravni lijekovi za potrošače i tu smo na analogiji u ovom tekstu e, nešto rekli o jamstvenim rokovima i pravima e, u slučaju neispravnih proizvoda gdje se predlaže da se osim raskidanja e, ugovora može tražiti smanjenje ugovora ili nekad raskid ugovora, smanjenje cijene ali raskid ugovora nije uvijek najbolje rješenje za potrošače, znači roba dvojne kvalitete, e, vrlo emotivna tema, ali mislim da ipak e, treba pametno pristupiti i znamo da za za mnoge kolege ovdje i među nama je tema koja odmah <laughs> diže e, tlak i emocije. Pa se upućuje na to što je komisija u tom području već napravila, na primjer harmonizirano testiranje, odnosno ispitivanje proizvoda, što mislimo da je dobra stvar, prvo treba utvrditi što bi trebalo e, ići kažnjavati ili ne i također E, ako su, znači koje je to e, kazneno djela, ako su identični proizvodi i stavljaju se na e, proizvod na tržište kao identični proizvodi, a zapravo nisu. I znači koji su tu interesi proizvođača koji su prekršeni, a koji nisu. I mislim da komisija to treba detaljnije definirati. Naime, definicija u tekstu koja je pred nama nije bila dovoljno jasna, stavljala je previše prostora za e, interpretaciju i to treba izbjegavati također jer je to i za trgovinu loše jer ako e, se kažnjavaju oni koji nisu krivi za kazneno ili uopće ne postoje kazneno to isto nije loše i na kraju sam također mišljenja da što se sami definicija tiče, e, ovi dual quality products proizvodi dvojne kvalitete, Trebamo se nasloniti na ono što je komisija već definirala u harmoniziranom istotnom postupku i to bi trebalo ovdje preuzeti i ono što mi je još važno je da ovo, ovo kazneno djelo ne shvaćamo generalno, nego da se svaki pojedinačni slučaj posebno preispita kao što je to rečeno, nego da to nije E, jedno generalizirana prekršaj, nego da se to e, razmatra e, jedinstveno. Zatim veća transparentnost za online tržišta, kako možemo dakle vjerovati online platformama koje prodaju proizvode ili u svoje ime ili organiziraju preko trećih prodaju, kako jačati povjerenje proizvođača u takvu prodaju. Komisija je predložila da glavni parametri se moraju definirati za ranking. Kolegi Daltonu se slažem se s njime i u prethodnim sjednicama smo govorili o tome da ne bi trebalo davati puno nepotrebnih informacija jer to samo zbunjuje potrošače i također je važno da platforme E, ne moraju dati e, svoj algoritam, jer to je upravo poslovna ideja tih platformi. Ako moraju objaviti svoj algoritam, onda niko više neće raditi algoritme, onda neće njima niti dobiti prednost na tržištu. Znači, propisi za ranking koje je ovdje definirala komisija, smatram da su dobri, moraju biti jasni e, kako bi potrošač to razumio. I još jedna stvar, a to je da kriteriji koji vode do kupovine su obično reference koje e, kupci e, nekog proizvoda koji su već kupili proizvoda takvu referencu. Postoje ta jedna industrija referencima tvrtke koje izmišljaju takve reference kako bi plasirale određene proizvode. E, ovdje e, bismo jačali povjerenje u platforme time što bi platforme priopćavale potrošačima jednostavnim riječima jesu li te reference autentične ili ne. To se, na primjer, lako može utvrditi. Na primjer, je li klijent koji e, postoji doista nešto kupio, to bi platforma mogla reći, to bi se onda moglo identificirati, onda bi potrošač rekli da to je referenca koja doista postoji i a ako ne postoji onda treba uputiti na to da su to možda reference koje su možda nastale na način e, koji možda nije dobar za potrošača. I e, na kraju slažem se sa kolegom Daltonom i većina parlamenta da ono što je komisija predložila za E, mislim da je najjednostavniji način e, ovih 14 e, dana povraćanja bez naznake razloga. Ako sada to zamijenimo određenim mjerama ili kriterijima i razvodrimo to, barem po mojoj definiciji to ne bi bilo dobro jer ovo je najjednostavnije pravo koje ima potrošač koje svako poznaje i ne bismo to trebali E, e, uništiti. Znači u tom obliku to svi više manje poznajemo. Ovih 35 amandmana sam podnio, ali sam prilično siguran da kao parlament ćemo utvrditi, da ćemo uspjeti pronaći e, zajedničko mišljenje a na vijeću je da dođe do općeg pristupa i nadam se da će to vijeće učiniti jer mislim da neće biti toliko problema da nećemo do kraja to uspjeti razriješiti ovo, a što bi bilo dobro i korisno. Hvala. Evan e, za SED. Ne, e, izvolite, gospođa Nova. Hvala, nažalost, kao što vidite, mm, e, izvjestitelj se u sjeni nije mogla biti ovdje i ispričava se i zahvaljujem na razumijevanje. Gospodin Gebhardt daje sljedeća pojašnjenja što se tiče njiznih vlastih amandmana. Dakle, za pravo na povlačenje iz ugovora gospođa Gebhardt e, odbija kao i izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni ograničenje ovog najpoznatijeg prava potrošača. Ne želi dalje ulaziti u ovo pitanje, no e, posljednji put Žele reći ne odobrava i da je zapanjena da je komisija pokušala tako razvodniti i smanjiti ovo najvažnije pravo u toj mjeri s tako nedovoljnim podacima. Što se tiče transparentnosti platformi, gospođa Gebhardt cijeni napore komisije da se dade više transparentnosti ažuriranjem okvira, zakonodavnog okvira koji je još uvijek fokusiran na bipolarne transakcije između potrošača i a, tvrtki. Znači što se tiče njeznih amandmana na transparentnost platforme, to je pod utjecajem radne skupine za pravo digitalnih usluga koji se raspravlja upravo što se tiče o online posredničkim platformama od 2016. Posebice važno ovdje uvođenje odredbe o e, po informacijama o reputaciji. Naime, klijenti bi trebali dobiti bolje e, informacije o tome kako bi mogli otvrditi e, autentičnost ovih napomena o reputaciji. Također smatra da zahtjevi transparentnosti u prijedlogu za online e, tržnice bi trebalo proširiti i za druge vrste platformi jer e, e, drugi zakonodavni akti imaju šire i jednostavne definicije platforme koje treba uzeti u obzir, te gospođa Gephardt misli da nije dovoljno samo dati informacije o glavnim parametrima rangiranja, nego potrošača treba informirati o relativnoj važnosti tih kriterija i treba dobiti odgovarajuće informacije, koje će im omogućiti da bolje razumiju kako mehanizmi rangiranja uopće funkcioniraju no, gospođa Gebhard smatra da je najvažniji njezin amandman, novi članak šesti, novi e, uvjeti odgovornosti za online ugovore, odnosno putem online tržnice ili platformi. Što se tiče modernizacije potrošačkih e, propisa, gospođa Gebhardt naglašava da je primljena znanje napada koji je postignut e, putem direktiva o potrošačkim pravima, E, za koje je isto bila izvjestiteljica u sjeni za SED i došla je do zaključka da pred e, ugovorne e, obveze izvješćivanja su gotovo neučinkovite, potpuno neučinkovite za obavještavanje kupaca, a i predstavljaju veliko opterećenje. Pa E, bi potrošači trebali imati standardne pravne lijekove u slučaju neispunjavanja obveza od strane trgovca. Što se tiče dvojne kvalitete robe, gospođa Gepard zamolila me da prezentiram svoje mišljenje u ime našeg kluba. To ću kasnije, kada ću ja intervenirati, pa ću vas moliti da mi još jednom dadete riječ kasnije. No evo zaključno, ovo je samo neiscrpni popis e, tema koje obuhvaćaju amandmane gospođe Gebhardt, ali to su oni najvažniji. A to bi trebalo odraziti u kompromisnim amandmanima. Načelno gospođa Gebhardt e, vjeruje da gospodin Dalton u suradnji sa svim izvjestiteljima u Sijeni će uspjeti postići brze kompromise i poboljšati znatno prijedlog komisije zajednički cilj cijelog e, pregovaračkog tima je da se ovo izvješće finalizira na vrijeme i krene brzo u trijalog kada je vijeće u svoj, svoj pristup. Hvala. Hvala. Gospodin Selinović za Alde, izvolite. Hvala. E, Zahvaljujem gospodinu Daltonu na nacrtu izvješća kao odličnom temelju, a sada smo u procesu revidiranja ovih e, pet amandmana koji su podneseni i održavaju ključnu važnost ovog dosija i svakako veselim se i prevodu na engleski. je evo samo neke preliminarne napomene. E, Alda je podupire prijedlog e, koji je iznijela komisija načelno nismo izme, nikakve drastične promjene, zadovoljni smo više manje odredbama i jer bismo htjeli brzo usvajanje po mogućnosti prije kraja ovog e, mandata. E, bila su tu neka poboljšanja koja bi se mogla iznijeti i podnijeli smo amandmane u tom smjeru. I srećan sam nema što su neke od mojih kolega podnijeli slične amandmane, baš što se evo tiče sljedećih stvari. Što se tiče prava na povlačenje iz ugovora, drago mi je što toliki moji kolege su brisali ono što je rekla komisija što se tiče brisanja prava potrošača da vrate robu čak i kada su korišeni više nego što je nužno za njezino testiranje, kao i uklanjanje obveze trgovca da e, dade očetu prije nego što dobije povrat robe. Jer ako sam ja koristio nekoliko puta e, 10-20 e, puta mašinu za kavu, ona zapravo radi. Mislim, nakon tri dana zapravo radi. Mislim, nema veze što nešto korišteno 15 puta, ali stvar je radila očito. Dakle, nisam uvjeren da dokazi koje je dala komisija su dovoljni da bi se poduzeli takvi veliki koraci. I također bih ih e, rekao da bi to negativni signal postalo, poslalo trošačima a tvrtke bi onda mogli slobodno definirati što je pretjerano korištenje, a što nije. I drago mi je što su toliki poduprli ideju da se um, obveze, obveže platforme da kažu jesu li revizije i ocjene verificirane ili ne. To je dobar korak za ići dalje po prijedlogu komisije za poboljšanje transparentnosti za potrošače. Ovo je new dio za potrošače, a ne new deal za proizvođače. Što znači da bi potrošači trebali znati mm, ka, od kuda te revizije na web stranicama. Kada recimo bukina na hotelu u Strasburu, pogledam revizije. Some of them are I onda shvatim da su neki naravno lažni. I imate li, ako imate određena iskustva u određenim područjima, znate šta možete očekivati, ali kada dođete u grad koji ne poznajete, onda jednostavno ne možete. Ti tam revizije ne koriste. Znači objava online revizija trebala biti važna za potrošače da znaju a koji je sustav koristila web stranica za reviziju ovih koji daju ocjene? Također vjerujem da neke od kolega idu predalje u jačanju obveza online platformi. Predaleko. Dakle, skeptičan sam prema ovoj kontroli ili e, prevelikim je e, utjecajem nad e, dobavljačem što predlažu neke kolege. Želimo uravnoteženu raspravu o odgovornosti platforma, a ne ići predaleko onome što je tu za zaštitu potrošača. Ne želimo naštetiti tvrtkama, nego im pomoći da se razvija, ali istovremeno zaštititi potrošače, jer to je ravnoteža koju treba pronaći. I veselim se i također prvom sastanku u sjeni sljedećeg tjedna. Hvala. E, Guje, izvolite. Hvala, evo neću sada tako detaljno, mislim samo nekoliko ključnih stvari. Prvo, povlačenje iz ugovora. Veselim se da su mnogi kolege sa eh, upravo govorili o ovom povlačenju prava. To je jasan signal i pravu i komisiji potrošačima da se ovdje radi o onom centralnom eh, pravu koje ne treba ja eh, slabiti, to treba na, iznaći u kompromisima. Zatim drugo, sankcije. Što se tiče tih sankcija, amandmani se razilaze u mišljenju i mislim u smislu korisnika želim podsjetiti da su sankcije, treba ići na sankcije kao što do sada eh, predviđeno kad se radi o velikim uh, eh, prijestupima sa odvraćajućim sankcijama jer zapravo neće imati smisla inače pa bi pa stoga propis komisije treba, ne bi trebao ovdje biti prekoračen nego još e, i pojačan. A sad treća stvar online platforme. Dosadašnja definicija je preuska po mojem mišljenju i stoga smo sa, zajedno s drugim e, e, klubovima bili za više transparentnosti i više odgovornosti platforma koji moraju biti centralni e, sastojci i sastavni dijelovi novog dijela za potrošače. Dakle, time smo htjeli malo poboljšati predlog komisija što se tiče još ove posljednje stvari dvostruke kvalitete robe. Tu se radi o solidarnosti sa građanima e, Srednje Istočne Europe posebice koji e, su time pogođeni i mi moramo djelovati kao parlament i bilo bi E, to trebalo bi to dopuniti u dodatku jedan direktive o e, nepoštenim trgovačkim praksama i gospodin kolega Iži Maštalka je dao i amandman koji podupiram u tom smjeru. I na kraju zahvaljujem. Mislim da smo svi na dobrom putu i da bismo postigli dobar dio za potrošače koje treba jačati. Thank you. And then we have Mrs. please. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. E, želim e, zahvaliti izvjestitelju na e, vrlo konstruktivnom pristupu. Ovo izvješće je odlična prilika da osiguramo veća prava za potrošače. Amandmani koje sam stavila s kolegama odnose se na odgovornost online trgovaca prema kupcima. Nove tehnologije nose i nove izazove. E, važno je također regulirati e, pružatelje usluga preko interneta kako bi potrošači imali više povjerenja u online e, usluge. Posebno je važno regulirati na koji način se stvaraju povratne informacije od korisnika jer ponekad moramo pogledati istu uslugu na nekoliko stranica da bi ustvari imali stvarnu sliku kakva je neka usluga. E, također stavila sam amandmane i na e, e, dio koji se odnosi na dvostruku kvalitetu proizvoda. jučer je objavljena poljska studija pa evo kolega je spominjao da je potrebno vidjeti podatke na osnovi kojih ćemo mijenjati eventualno zakone. ova studija pokazala je da poljski potrošači u odnosu na njemačke E, dobiju ne samo nižu kvalitetu nego i nižu kvantitetu znači količinu proizvoda. E, za poljske proizvode koristi se palmino ulje, zatim e, manja količina osnovne sirovine, naizgled prirodni proizvodi imaju umjetne sastojke, ali ono što je najtužnije manja je gramaža za proizvode u Poljskoj. Stoga vas kolege pozivam da podržite amandmane E, posebno o promjenama aneksa direktive i u tom smislu se toplo zahvaljujem e, izvjestitelju koji e, očigledno vrlo dobro razumije ovaj problem i spreman je uhvatiti se u koštac u rješavanju problema. Također vas podsjećam da je na rujanskoj plenarnoj sjednici prošao amandman koji traži izmjene aneksa jer je to najbolji način regulacije koji će donijeti stvarne promjene za građane. Eh, ovo je definitivno prilika eh, u kojoj ćemo stvoriti poštenije tržište i prilika da pokažemo da smo svi uistinu jednaki. Hvala. Eh, Hvala gospodine Švab, hvala predsjednice. E, htio sam se još jednom javiti evo za riječ jer i sam sam izvjestitelj za e, direktivu o potrošačkim pravima i stoga sam doista zainteresiran za ove rasprave i e, hvala izvjestitelju, ali posebice i našem izvjestitelju u Sjeni Paskalu koji također se jako potrudio. I stoga želim posebice istaknuti da ono što je on e, govorio, dakle da e, ovi e, ugovori sklopljeni izvan poslovnih prostora, da to ne bi trebalo vratiti potpuno u nadležnost država članica, nego poslovni modeli koji se temelje na prodaju na recimo kućnim vratima i tako dalje trebaju biti kao mogućnost održani, ali uz mjere opreza koji će biti namijenjeni zaštiti potrošača, ali ne u smislu minimalne harmonizacije, što bi moglo voditi do fragmentacije eh, unutarnjeg tržišta. Iz toga sam malo razočarana što je bi dopustio takvu fragmentaciju. Drugo, što se tiče eh, obveza poduzeća u slučaju eh, povlačenja iz ugovora, E, kolega Selimović je već rekao da se jasno vidi da ako se nešto ne radi da da to mora imati određene pravne posljedice. Tako da vjerujem da ključna pitanja koja sam htio ovdje postaviti e, je nešto što je naš odličan izvjestitelj Pascal Raymond je već uzeo u obzir i da ćemo se, nadam se da ćemo to izglasati. Hvala predsjednice. Hvala, gospođa Zanalova, sada ima Zahvaljujem. Evo ja bih još htjela samo za e, kraj reći nešto o ovom izvješću svojim doprinosom. E, posebice po pitanju prijedloga komisije vezano uz dvojnu kvalitetu proizvoda. Evo sad ću se nadovezati na riječi izvjestitelja koji je objasnio u e, obrazloženju sljedeće. Dakle, on je e, ovdje zapravo e, naveo izvješće na vlastitu inicijativu za dvojnu kvalitetu proizvoda. Ja sam izvjestiteljica za to izvješće, kao što znate i također sam bila na sastanku u, u rujnu Izvjestitelj nije imao konkretan prijedlog po pitanju toga kako bi trebao izgledati taj prijedlog e, direktive. Ja sam jako zadovoljna što je na plenarnoj sjednici moj prijedlog e, dobio podršku, zato što je dvojna kvaliteta nešto što bi se moglo razriješiti prilagom broj 1 direktivi o nepoštenim trgovačkim praksama. Zato ćemo e, predstaviti prijedlog e, koji E, također predlaže jedan novi faktor, a to je crna lista onih koji provode nepoštene, nepoštene trgovačke prakse. Također, ono što želimo osigurati je potpuna zabrana takve prakse stavljene na tržište proizvoda dvostruke kvalitete. Nadam se da će to biti razjašnjeno i u članku 6 direktive. Htjela bih naglasiti da je rezultat zakonodavnog procesa da bi trebala biti jasna definicija onoga što se smatra dvostruka kvaliteta i kako bi to nadležna tijela trebalo, trebala razriješiti. Zato što ne želimo više takvu diskriminaciju spram naših potrošača i zato što smatramo da je nužno poštivati postoje postojeća pravila i također da kontrolni i nadzorni mehanizmi moraju imati mogućnost e, vršiti taj nadzor. E, zato želim zahvaliti i izvjetelju i nadam se da će saslušati ove naše prijedloge. Hvala. Hvala ime Europske komisije, gospođa Rodriguez Panindo, izvolite. Hvala još jednom izvjestitelj, e, predsjednice i zahvaljujem izvjestiteljici i različitim zastupnicima na amandmanima koji su već uloženi i na vašim obrazloženjima tijekom sastanka. Vidjeli smo da broj, čitav niz amandmana ide u smjeru cilja prijedloga komisije, a to je da se pojača dakle, provedba, modernizira zaštita potrošača. Dopustite najprije da obradim dvojnu kvalitetu, to je zadnja stvar o kojoj je bilo riječi. Zašto komisija nije predložila da se zabrani i da se to stavi na crnu listu. Mi smo htjeli riješiti ovaj problem u okviru glavnog načela nepravedne trgovinske prakse, a to je da se stvari ocjenjuju slučaj po slučaj individualno. Naime, mi smatramo osobito u slučajima dvojne kvalitete da je jako teško odlučiti naprijed kada imamo dvojnu kvalitetu kvalitetu, kada ne i kada je to loše, ovisno i ponekad je različita kvaliteta proizvoda opravdana iz različitih eh, razloga. Pravo na povlačenje robe, znamo da je to najkontroverzniji dio našeg prijedloga, ne, tvrdim da vas sad hoću uvjeriti u ispravnost toga, samo želim ponoviti logiku prijedloga komisije. Dakle, smo htjeli uskratiti potrošače prava o povlačenja na u transakcijama, već napraviti iznimku samo u one slučajeve kada je proizvod korišten više nego što je dovoljno za samu provjeru njegove kvalitete. Mislimo da ovaj prijedlog može izbjeći, omogućava da se izbjegnu situacije teških rasprava između trgovaca i kupaca o eh, kvaliteti, odnosno istrošenosti proizvoda. Što se sankcija tiče, 4% prometa. Najprije mi smo predložili ovih 4% kao maksimalni iznos samo za one povrede kada se radi o suradnji nacionalnih tijela o zaštiti e, nacionalnih e, proizvođača. Zašto nismo ponudili globalnu razinu? Pa zato što se o sankcijama odlučuje na nacionalnoj razini i stoga smo se mi referirali na promet na nacionalnoj razini. Transparentnost nije naš cilj da pretrpamo e, potrošača ekscesivnim informacijama, već samo razumnim. Naš prijedlog ne regulira pitanje odgovornosti, općenito govoreći. To, se, to je obrađeno u direktivi o elektronskoj trgovini i bolje da to ostane u tom zakonodavnom tekstu. Međutim, ako praksa platforme daje neke krive informacije o nepouzdanim i nepravednim trgovačkim praksama, onda se treba posegnuti za direktivom o nepravednoj trgovinskoj praksi. I za kraj želim ponoviti da je komisija spremna surađivati s parlamentom i vijećem na ovom prijedlogu. Cijenimo predanost ovog odbora da se ubrza postupak kako bi se usvojio ovaj prijedlog radimo sa austrijskim predsjedništvom kako bismo ubrzali rad i u vijeću, te smo spremni razjasniti pitanje. Ne da smatramo da je ovaj prijedlog e, loš, već jednostavno smo u postupku sa dva su zakonodavca koji su izrazili određene brige koje moraju biti otklonjene. Najljepša hvala. Hvala. I sad za kraj izvjestitelj Dan Dalton. Najljepša hvala, hvala svim kolegama. Jasno je da nismo previše udaljeni, tu imamo ključne neke teme i uvjeren sam da ćemo brzo napredovati. Samo se želim osvrnuti nekoliko tema. Evo. Kao prvo, mislim da komisija je jasno vidjela Dakle, da svi klubovi koji su očitovali da nisu podržali stav komisije o pravu na povratak e, robe i mislim da nećete imati podršku po tom pitanju i s pravom, jer se ovlasti odluka se oduzima totalno od kupaca, već će proizvođači, odnosno trgovci e, imati sve ovlast svojim rukama, a to nitko nije spreman na to. Što se tiče kazna, pučani su to spominjali, moj osobni stav jeste da se slažem s komisijom jer ako budemo imali svjetski promet koji će biti uzet eh, u obzir, onda to neće proći. Zatim moramo isto tako biti svjesni i općenito svjetske situacije, na primjer, evo uzmimo u obzir kanadsko poduzeće, imamo, uzmimo jedno veliko kanadsko poduzeće koje pro, pro, proiz, prodaje 2% svoje robe e, u SAD, a odgovorni su za 4% svog prometa, pa to, to uopće nema nikakve veze s proporcionalnošću. Moramo biti svjesni toga da to može imati loš utjecaj na potrošače, jer ako su kazne prevelike, onda će to spriječiti trgovce da se upuštaju na neka tržišta. A trebali bi moći to raditi. Dakle, mislim da bismo trebali biti oprezni s tim kaznama. Imamo već jak režim za kazne, ali mora biti i proporcionalno. Što se tiče geokvalitete, jedan razlog zašto nismo iznijeli konkretan prijedlog jest zato što je izvorni prijedlog eh, već bio tu, tako da nismo htjeli prejudicirati to. No, i e, eh, me zanima ta problematika, brojni su govorili o tome i mislim da možemo doći do nečega što može ojačati naš položaj. Onako sam bio eh, zabrinut kada sam čuo da netko traži punu zabranu za geokvalitetu, različitu geokvalitetu, postoje neke, neki razlozi e, kao zakonodavni, na primjer riblji štapići su jedan od primjera nekim zemljama, državama članicama ne možete prodavati riblje štapiće bez određenog protesta e, postotka ribe, zatim imaju i preferencije ukusa, ja, e, ako se ne varam, bila je jedna britinski proizvod koji se puno proizvodi u Poljskoj, ali jednog dana e, se e, nisu imali dovoljno proizvoda, tako da su e, britansku verziju proizvoda poslali u, e, Poljsku, a taj proizvod koji se iznimno dobro prodavao, odjednom je se prestao prodavati tamo, jer jednostavno se Poljacima to više nije sviđalo. I to treba imati na umu. I jedan član GUE spominjao je solidarnost prema istočnoj Europi, ja u potpunosti tekako podržavam istočnu Europu, ali moramo imati, biti solidarni prema proizvođačima osnovnih sirovina. Evo, uzmite određena pića, proizvođači iz centralne istočne Europe proizvode e, sirovine koje su potrebne e, za e, ta slatka pića. Dakle, ako nema dovoljno bicikle i drugih proizvoda za te proizvode, onda će oni ostati bez posla i to će ići drugdje. Dakle, moramo imati brojne stvari na umu, no ne mislim da nam treba puna zabrana. Kao što su neki zastupnici rekli, možemo puno toga napraviti s uvodnim izjavama, ja mislim da možemo puno toga objasniti u uvodnim izjavama glede onoga što radimo u samim člancima. Dakle, mislim da imamo dobro izglede za kompromis. Sad trebamo još raditi na tome. No, moramo biti jako pažljivi glede neželjenih e, posljedica. Što s platformom tiče, mislim da imamo različite stavove glede revizije. Treba smo također imati na umu i to da su revizije dale velike ovlasti potrošačima. Znate, nije važno koliko dobrih e, komentara ima e, neki proizvod. Ako ga probate ne sviđa vam se, onda vam se ne sviđa. To je to. Primjer kolege iz Aldea je dobar bio ljudi. Gledaju komentare, ali to nije presudno. Dakle, kako ćemo verifikaciju napraviti Zatim ako se pravi provjera dokaza kupovine, hm, znate bio sam ja na nekoj e, na nekoj od tih platformi gdje sam htio napraviti komentar, dati komentar, onda, onda su mi rekli pa morate nam dokazati da ste bili u tom hotelu, dajte nam račun, e, onda naravno mislim ljudi se neće ginjaviti s tim. No, istovremeno vjerujem da potrošači gledaju te e, komentare i da mogu sami očiti kada imaju posla s lažnim komentarima. Dobro, moramo se postarati da stvari dobro napravimo, ali ne smijemo e, biti previše više žestoki po tom pitanju. što se tiče odgovornosti, par riječi. Dakle, stav komisije podržavam. Oni su htjeli da stvari budu jasne, dakle, s kim se kup, od koga se nešto kupuje. Dakle, kad idete preko Amazonog povati, važno je da znate da li kupujete od samog Amazona ili od nekog e, trećeg. Dakle, ta informacija, to je važno da dođe do potrošača. Ja ću pogledati još malo prijedloga SID-a. Jer ako platforme budu odgovorne, onda ćemo time prenijeti posao sa malih e, poslovnih subjekata na Amazon, ako će biti Amazon odgovoran za transakciju, a to je suprotno od onoga što želimo napraviti. Dakle, moramo biti oprezni po svim ovim pitanjima. Što se tiče svih ovih četiri teme, e, nismo daleko od dogovora, ali ponekad postoje neke e, neke posljedice, postoje opasnost nekih posljedica koje ne želimo da se dogode. Dakle, ponavljam da, smo, da imamo slične stavove. Evo, samo želim zamoliti vijeće da i oni iznesu svoje mišljenje, svoje stave, jer dok to ne napravi, mi ne možemo zaključiti rad i poboljšati položaj potrošača. Hvala. Hvala, dakle glasat će se o izvješću 22. studenog. Prelazimo u sljedeću i zadnju točku jutarnjeg dijela rasprave. Tu se radi o razmatranju nacrta mišljenja o Europskom fondu za obranu i gospodin Lopez je izvjestitelj. Izvolite. Puno hvala predsjedateljice. Znači, sjetit će se da smo znači, usvojili Europski fond za, e, znači, Europski program za obranu koji će se primijeniti počeš 2020. godine i mi ovdje u okviru ovog odbora se borimo kako bismo e, uspjeli uključiti prekograničnu suradnju takozvanog malog i srednjeg poduzetništva te srednje kapitaliziranih poduzeća u čitavom tom procesu. Dakle, mi želimo stvoriti stvarno jedinstveno tržište u sektoru obrane koje može postojati jedino ako ga promičemo. Upravo zato Znači, moramo pogodovati one projekte konzorcija koje će uključivati malo i srednje poduzetništvo iz drugih država članica, a ne koji nisu možda iz onog e, glavnog konzorcija. Također moramo ojačavati prekograničnu suradnju te potrebu da promičemo djelovanje koje će e, raditi u smislu ostvarenja te suradnje. Također želimo uključiti malo i srednje poduzetništvo i srednje kapitalizirana poduzeća u svim tim projektima e, kako postojećih tehnologija tako i inovacijama. Također želimo i e, uspostavu tog Europskog fonda za obranu koje će biti u, u, okviru višegodišnjeg financijskog okvira od 2021. do 2027. E, mi ćemo podnijeti naše amandmane ovom prijedlogu Europske komisije nakon što ostvarimo suradnju sa odborom za razvoj kako kako bismo ojačali prekograničnu suradnju država članica. Također želim e, istaknuti važnost standarda te interoperabilnosti. E, sve ono što proizvodimo zajednički, da zaista te tehnologije mogu biti iskorištene u zajedničkim operacijama pojedinih država članica Europske unije. E, mislim da bih Europska unija trebala dopunjavati, poticati te napore za suradnju kako bismo razvili zajedničke kapacitete za obranu. Moramo stvoriti napredniju tehnologiju, moramo podržati šati također i e, tehničke specifikacije te zajedničke propise kako bismo izbjegli e, dupliciranje. E, to će nam omogućiti i učinkovitije korištenje novca naših poreznih obveznika, povećat će se međuoperabilnost naših obrambenih timova, smanjit će se rasjepkanost, povećat će se konkurentnost te inovacije te sam status Europske unije. Kada govorimo o tehničkim specifikacijama i zajedničkim normama te preko graničnoj suradnji Europske unije, ono što moramo napraviti, a to je primijeniti sve te propise i pravila u svim državama članicama. Kada govorimo o tržištu obrane, nama je potrebno da ovi e, trenutni e, instrumenti unutarnjeg tržišta zaista budu iskorišteni u e, državama članicama kako bi se iskoristila ekonomija razmjera, a do tada još nije dalo rezultata. Nama treba i veća suradnja i trebali bismo pokušati konsolidirati europsko tržište u tom sektoru i na svjetskoj razini. Jedinstveno tržište koje će biti puno jače u području obrane moći će doprinijeti većoj učinkovitosti te će također povećati e, dodanu vrijednost država članica te građana kada je riječ o radnim mjestima. E, znači, troškovi e, koji će se stvoriti zbog nedostatka suradnje među državama članicama u tom sektoru sigurnosti i zaštite će biti između 25 i 100 milijardi eura godišnje. Također, e, taj fond može biti katalizator za stvaranje nove inovativne e, industrije koja će povećati kapacitete europske obrane i koja će e, raspolagati sa avangardnim i interoperabilnim tehnikama. Nama treba industrija obrane koja će biti modernizirana i koja će osigurati stratešku autonomiju Europske unije te nas pripremiti za sve trenutne i buduće izazove na području obrane. Također, Također smatramo da Europska unija mora imati važnu ulogu i na međunarodnoj razini. 80% e, troškova za obranu je samo od nacionalnih resursa i mi želimo istaknuti nužnost otvorenog unutarnjeg tržišta i dobro funkcionirajućeg otvorenog unutarnjeg tržišta. Također želimo e, otvoriti i nacionalne lance opskrbe. I na kraju e, želim dodati da sam svjestan da su završene rasprave o uvjetima za sudjelovanje za pravne e, subjekte i države članice, znači to je ona formula 3.3 i Dakle, mislim da nema smisla da zapravo i to pitanje bude e, uključeno u ovo mišljenje. Puno hvala kolegicama i kolegama. Hvala. U ime Sidea Viržini Rosjer nije tu, onda gospodin Selimović za Alde. Najpše hvala predsjedavajuća i dopustite da Zahvalim i gospodinu Lopezu Storisvajtu na odličnom izvješću. Slažem se brojnim točkama za koje se zalaže u svom nacrtu što je bilo jasno i kada smo radili i na programu Europskog industrijskog razvoja, tako da se svem danoj suradnji s njim. Za sve one koji su radili na ovoj točki znamo da je europsko obrambeno tržište suočeno sa velikim e, tržišnim e, nedostacima do kojih je koji su takvi zato što e, imamo sve veće troškove opreme obrane i visokim troškovima istraživanja koji ograničavaju pokretanje novih programa što utječe direktno na tržišno natjecanje i mogućnosti inovativnog djelovanja u industriji. Drugo, veliki su rezovi u obrambenom proračunu zadnjih deset godina u Europi, skoro u svim zemljama, što utječe na napose na rashode opreme. Treći, imamo slabu razinu suradnje između država članica. 2015. godine samo 16% opreme nabavljeno je posredstvom europskih eh, javnog natječaja što je znatno ispod e, e, preporuke. Dakle, slažem se s izvjestiteljem, fond bi trebao e, uložiti osnovni dio svog napora na prekograničnu suradnju. Također se slažem s tim da fond treba promovirati akciju koja daje doprinos industrijskom i tehnološkom osposobljavanju. Europa kasni za drugima i vrijeme, krajnje vrijeme da se probudi. Zatim, također slažem se s izvjestiteljem da je EDI IDP dosije koji je upravo zatvoren, tako da su zakonodavci su tek nedavno došli do dogovora tako da nema smisla otvarati neke teme koje su na im i drugim odborima u veliko raspravljene. Tako da želim Inzistirati na tome da izvršne upravne strukture i tri entiteta, tri države članice e, trebamo se fokusirati na to, to je kompromis koji je ostvaren i nema nikakve potrebe da se to revidira i da se ponovno pokušava nešto novo dogovoriti. Međutim, naravno, postoje neke točke koje se i dalje mogu naprijediti i najprije želim ukazati na to da je moj opći stav takav da Europski fond treba biti od koristi za industriju svim državama članicama bez obzira na e, udio europskog vlasništva. Stoga, što se tiče industrija koje nisu u europskom vlasništvu, koje nisu pod kontrolom trećih zemalja entiteta, da ih se ne smije uključiti u ovo, ja mislim da je to previše strogo. Jer previše će biti poslovnih subjekata isključeno ovom formulacijom. To mogu isključiti zemlje čak i u slučajevima kada ti poslovni subjekti zadovoljavaju sve sigurnosne mjere. Tako da predlažem da se smanje taj zahtjev kontrole na ekskluzivnu kontrolu, s čime se mogu složiti. Drugo, također se zabrinuto da komisija u svom prijedlogu ne otvara suradnju sa zemljama strateškim partnerima izvan Europske unije ukoliko ti projekti budu ispunjavali ciljeve fonda važno je da mehanizmi koji su e, s takozvanim asociranim, pridruženim zemljama budu fleksibilni, tako da nakon Brexita postoje mogućnosti i za Britaniju, Veliku Britaniju, a zemlje kao što su Norveška, Švicarska, Island i tako dalje mora imati pristup tome. Treće, komisija uvijek govori da fond mora uveliko poticati sudjelovanje malih srednjih poduzeća i srednjih poduzeća u kolaborativnim e, projektima. I da, iskustvo iz pripremnih e, projekata pokazuju da sudjelovanje malih i srednjih poduzeća predstavlja otprilike 30% prijedloga. Što je dosta dobar broj, ali ne bih želio da taj iznos se smanji sada kako stvaramo veće veći fond. Tako da predlažem u svojim amandmanima da barem 50% ukupnog proračuna, ukupnih sredstava e, budu koristi za mala srednja poduzeća i poduzeća srednje veličine. Također predlažem zajedno s izvjestiteljem da oni projekti koji etički nisu prihvatljivi trebaju biti e, u bilo kojem trenutku projekta e, prekinuti. Također treba imati reviziju stručnjaka, reviziju projekata kako bismo spostarali da imamo pravila koja će izbjeći eventualni sukup e, interesa i ti stručnjaci moraju doći što većeg broja država članica što je moguće i sve se ću dalje raditi na ovom dosijelu sa drugima. Hvala najpša. Hvala sada Viržini Rozijer. Hvala predsjednice. Dopustno je prije da zahvalim izvjestelju na njegovom predlogu mišljenja i obrazloženjima nikome, svi su vidjeli da je Europa suočena s novim eh, vanjskim eh, izazovima i Europa odbrane je ponovno aktuelna i potreba za većom sigurnošću. Dakle, suočen s tim novim izazovima, naravno više Europe za bolju zaštitu europljana jest cilj koji nam je svima zajednički i u tom smislu Imamo prijedlog koji ulazi u plan djelovanja Komisije za obranu i koji slijedi program e, industrijskog e, razvoja u, polju, u sektoru obrane koji je usvojen prije nekoliko mjeseci. Dakle, ovaj program mogao biti odgovor na e, kašnjenje koje vidimo već 10 godina u Europi odbrane, u industriji obrane i mogao bi omogućiti da se riješe problemi fragmentiranja i dupliciranja i nedostatne suradnje koji postoje danas u unutarnjem tržištu, a u sektoru industrije obrane. Dakle, tu imamo sredstvo kojim možemo pojačati svoju učinkovitost i kojim bismo mogli razviti sinergiju i komplementarnost i ostvariti uštede razmjera. Dakle, ja pozdravljam poput izvjestelja inicijativu komisije. Konkretno što se tiče predloga mišljenja izvjestelja, slažem se s nekim njegovim točkama, a koji su temeljeni na mišljenju koje smo usvojili kada smo raspravili o prethodnom prijedlogu e i DIDP-u. Dakle, slažem se s tim da treba povećati interoperabilnost e, i slažem se sa značajem paketa mjera za obranu i poštovanjem direktiva E, iz 81. Europske komisije. Što se tiče pregovora, bit ću osobno e, pažljiva na pitanje koje se tiču etike, etičnosti i sa zadovoljstvom uviđam da je komisija uvela nadzor, odnosno kontrol projekata njihove etičnosti s mogućnošću da se e, suspendira neki projekt koji je suprotan kriterijima. To je za mene jako važna stvar i mislim da to trebamo još unaprijediti, osobito posredstvom uspostave parlamentarnog nadzora koji je odsutan iz ovog teksta. Također, s pažnjom ću djeti nad pitanjem sudjelovanja trećih zemalja, imajući na umu zaštitu strateških interesa Europske unije, to je pitanje na europske suverenosti koju moramo, za koju se moramo zalagati. Evo još jednom zahvaljujem izvjestiteljima i kolegama i s velikim zadovoljstvom ću surađivati s njima na ovom dosjevu. Hvala. gospodine. Eh, Šulik. Zahvaljujem. Evo ja se slažem po pitanju činjenice da bi Europski fond za obranu mogao pomoći u tome da pronađemo veće jedinstvo među državama članicama i da bolje iskoristimo fondove, odnosno sredstva iz fondova e, koja se sada rasipaju na razini država članica zbog neučinkovitosti. Postoji nekoliko vrsta oružja i zbog toga su važne tehničke specifikacije. E, mi se slažemo sa amandmanima 4 i 20. Što se tiče još jedne tema. mislim da bi bilo važno podsjetiti Ujedinjenu kraljevinu na članak broj 5 to se odnosi na države koje su članice EFTA, odnosno dio Europskog gospodarskog prostora u koje ulazi i Ujedinjena kraljevina. Dakle, zaista bi bila velika šteta izgubiti tu mogućnost u području obrane, e, posebice kada je riječ o Ujedinjenoj kraljevini. Ne znam kako smo došli do te brojke od 13 milijardi eura, Mislim da to kao brojka nije e, točan iznos i smatram da bismo trebali izvršiti pritisak na one koji su dali ovaj prijedlog teksta kako bi sredstva bila raspodijeljena na neutralan način. Zašto? Zato što ne trebamo stvoriti dodatno opterećenje na proračun. Novci koji bi se trebali naći za ovaj fond bi trebali biti uzeti s neke druge strane, a ne direktno iz proračuna. Možda bismo ga trebali uzeti od poljoprivrednog sektora. To ne bi trebao biti dodatno birokratsko opterećenje. Hvala. izvolite. Hvala predsjednice, hvala izvjestitelji. E, vjerojatno vas neće iznenati e, što moj klub ima načelno kritični stav prema predlogu komisije. Nije to povezano samo s time što naša predlužba e, rješavanja sukoba i zaštite građana Europe je drugačija nego što je to prikazano recimo u ovoj raspravi recimo na to bi se moglo reći antimilitaristički stav i možemo reći da ovo prebacenje sredstava e, iz e, strukturnih i regionalnih fondova u fond za obranu smatramo načelno krivim. Mislimo da treba raditi smislene investicije u javne infrastrukture, stvaranje radnih mjesta i e, stvaranje daljnjih radnih mjesta i E, novih radnih mjesta i novih e, poreznih doprinosa. To je sve ovdje nešto što se sada e, žrtvuje za Europski obrambeni fond koji još nije ni sagledan u svim svojim konačnim konsekvencama. To su sve samo ocjene na temelju kojih radi komisija, a, ne znamo još ni kako će se to odraziti na socijalne i ekonomske odnose u Europi. Još uvijek je u brojnim zemljama članicama kao rezultat nedavne krize imamo napete situacije i pravi put je raditi na rješavanju toga, a ne na ovaj put. I ako, na primjer, evo moji e, pravni e, argumenti mogu tome doprinijeti. Europski obrambeni fond e, u sljedećem financijskom okviru po našem pravnom gledanju ide protiv financ, financijskih mjera iz temeljnih ugovora, naime koji kaže da financiranje izdataka koji imaju veze obrambene ili vojne ciljeve, članak 41 stavak 2 ugovora e, i mi pripremamo odgovarajuće korake, nam izvjestitelj stalno govori o obrambeno-političkoj dimenziji ovog projekta, pa kratko mi e, ćemo dati malo, ali prilično e, snažnih amandmana. Hvala i evo konačno riječ mi izvjestitelj, izvolite. Puno hvala svim kolegama na doprinosu. Evo, htio bih e, znači, spomenuti jednu malu temu koja se stalno javlja, a e, Očito da su uh, Englezi iz ECR-a po pitanju toga iznimno angažirani s obzirom da je riječ o Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, slažem se da mi je, rekao bih da mi je srce podijeljeno. Ja nisam ni tražio, niti podržao Brexit i zato mi je žao što je većina britanskog naroda tako odlučila. I to će imati posljedice. S druge strane, Vjerujem da je Ujedinjena kraljevina od ključne važnosti kako bismo imali e, okvir strateške sigurnosti, uključujući i najbolje moguće odnose sa Europskom unijom kao e, unijom 27 država članica. Ja smatram da je to prioritet, ali postoji vrlo jasna odluka e, Ujedinjene kraljevine i njezinih tvrtki da zapravo izađu iz cijele te priče i mi tu ne možemo ništa napraviti. Ja nažalost se ne slažem s time, ali 29.3. to će stupiti na snagu i to je tako. E, I dalje insistiram na tome da smatram da je to iznimno važno. Neko je ovdje spomenuo temu Islanda i Norveške, ali ovdje zapravo govorimo prvenstveno o Ujedinjenoj kraljevini i to je tema e, o kojoj bih vrlo rado razgovarao i raspravio sa svojim kolegama da vidim do koje točke uopće možemo doći. Ja jesam otvoren. Jesam otvoren da vidim kako bismo taj aspekt mogli uključiti u izvješće, ali kao što kaže moj kolega iz kluba socijalista, ne smijemo izgubiti e, perspektivu europskog suvereniteta. Zato što mi kao e, države, znači 27 država članica ćemo ostati ovdje zajednički u cijeloj toj priči. Vidim da imam popriličnu podršku i jako mi je drago drago što e, e, će mi pomoći gospodin Selimović iz Aldea e, u nekim elementima, dakle slažemo se oko nekih elemenata i to ćemo iskoristiti u razredi ovog izvješća i u budućnosti. Hvala svima. Rok za podnošenje amandmana je sutra u podne. Razmatranje amandmana tijekom sastanka petog e, studenog i glasanje isto tako. Dakle, time zatvaramo prijepodnevni rad i nastavljamo poslije podne. Hvala.